Mes chers collègues, mesdames et messieurs. Dragi kolege, dame i gospodo. Imamo danas jedan kanal više nego inače, imamo kanal broj 25 za norveški. Zašto? Pa jednostavno zato što imamo ovdje to zadovoljstvo i tu čast e, u naš odbor pozdraviti gospođu Elizabeth Aspaker, norvešku ministricu za ribolov. Gospođo ministrice, u ime svih e, zastupnika vam želim dobrodošlicu u naš odbor. Zahvaljujem vam što ste došli raspraviti sa zastupnicima, članovima našem odboru. Mislim da je to nešto važno i zanimljivo. Europska unija ima trgovinske odnose koji su dobro poznati, koji su vrlo važni s Norveškom, koja je jedna od članova Europskog ekonomskog prostora, naravno, a isto tako i e, europske udruge slobodne razmjene. Što se tiče proizvode iz ribolova, Europska unija uvozi više od 70% proizvoda koje troši i stoga ima potrebu za jednim stabilnim partnerom poput Norveške, a Norveška pak izvozi 60% svoje ribolovne proizvodnje prema Europskoj uniji. Zapravo 22% e, uvoz, svih uvozenih proizvoda iz ribolova na području Europe dolaze iz Norveške, zahvaljujući sporazima koje smo e, u proteklih nekoliko godina sklopili suradnja u području ribolova i trgovine sa proizvodima iz um, ribolove sa Norveškom potječe iz 1980. godine. Tu se radi o norijskim, uh, sporazumima i o sporazumima sa priobalnim državama. Svake godine tijekom uh, pregovora o kvotama unutar vijeća, tijekom prosinca Europska unija raspravlja o mogućnostima ribolova sa Norveškom na Sjevernom moru. Uh, naravno sve to u skladu sa načelom maksimalnog održivog ulova koji nam je jako važan. Uzevši u obzir da priobalne države moraju se pridržavati um, zajedničkog upravljanja zajedničkih stokova poput skuše, haringe i uh, mi jako računamo na to da će Norveška biti realistična, mi znamo da ona to jest, kao partner u okviru održivog upravljanja zajedničkih stokova, prije svega što se tiče ovih pregovora koji su trenutno u tijeku za 2016. godinu. Nedavno smo usvojili novu ribolovnu politiku koja predviđa eh, obvezu iskrcavanja, o tome smo malo raspravljali, za sav ulov i ona će se primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine na Baltičkom moru eh, za pelargijski eh, ribolov, a primjenjivat će se od 2016. i za demersalni ribolov. Norveška je tu već ispred nas zato što je od 1987. već unijela određene mjere za odbacivanje um, uh, ulova, prije svega za oslič. I to je zatim proširila i na druge riblje vrste kako bi od 2009. uvela opću zabranu. Norveškoj Norveška je ostavila 21 godinu, to moram naglasiti, o tome smo danas ujutro govorili, 21 godinu svojim ribarima kako bi se prilagodili, kako bi koristili e, selektivnije načine ribolova. A mi im trenutno predlažemo četiri godine, dakle to uopće nije isto. I zbog toga e, ćemo zasigurno neke od informacija na temelju vašeg iskustva uzeti u obzir pri našem radu. Mene u svakom slučaju jako zanima znati e, kako su profesionalci prihvatili interpretirali su tako tu provedbu e, obveze iskrcavanja i kako ste im pomogli kako bi smanjili količinu odbačenog ulova. U našem odboru imamo jednu veliku temu, a to je E, borba protiv NNN e, ribolova, o tome smo isto tako nedavno razgovarali i možda biste nas mogli informirati o instrumentima koje ste vi uspostavili kako biste se borili protiv te pošasti. U svakom slučaju, gospođo ministrice, zahvaljujem vam na tome što ste prihvatili ovaj poziv i bez danjeg odgađanja ću vam sada predati riječ. Izvolite. Izvolite. Tusen tak. Eh, Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, Norveška je zemlja koja je izgrađena na hrani iz mora. Europska unija je najvažnije tržište za hranu iz mora u jednom kraljevstvu Britanci koriste norveški bakalar i ugoticu u svojem tradicionalnom jelu fish and chips. U Portugalu se eh, i jede norveški sušeni bakalar za Božić, eh, to je na badnjak, a prošle godine je sušeni zasoljeni bakalar iz Lofotena postao glavni eh, i prvi zapravo norveški izvozni proizvod koji je dobio zaštitu Europske unije, dakle poput franskog šampanjca ili talijanske parma šunke. Hrana je izmora od najvažnijih izvoznih proizvoda za Norvešku, a norveške vlasti tu industriju smatraju vrlo važnom industrijom e, za našu budućnost. Zbog toga smo isto tako jako zabrinuti e, o e, sigurnosti prehrambenih proizvoda i o dobrom nadzoru kako bismo osigurali da imamo zdravu i sigurnu hranu iz mora. Naš ugled, ugled norveške hrane iz mora nam je izuzetno važan bilo je potrebno mnogo napora kako bi osigurali da se hrana iz mora može jesti na sigurni način. Uzgojeni losos je jedan od najistraženijih vrsta riba i u proteklih godina smo napravili istraživanje na otprilike 12.000 do 13.000 uzgojenih riba e, diljem e, zemlje. Izvješće iz prosinca 2014. godine od strane Norveškog znanstvenog odbora za sigurnost hrane pokazuje da ne postoji nikakav razlog zašto bismo ograničili našu konzumaciju ribe. Baš naprotiv, jedan velik zdravstveni izazov među mladim ljudima je upravo taj da oni ne jedu dovoljno hrane iz mora. Danas eh, bih htjela spomenuti eh, posao koji smo bavili eh, pri uvođenju zabrane odbačenog ulova. Za to smo se svi borili, zato što nitko ne želi vidjeti da se hrana baca. Uveli smo zabranu e, odbacivanja ulova od 1987. godine. Mi smatramo da je jednostavno neprihvatljivo bacati hranu. I stoga smo uveli dakle tu zabranu. Taj sustav nije bio savršen, ali mi smo ga poboljšali i naučili smo iz vlastitih pogrešaka u proteklih 30 godina zabrana odbacivanja je dovela do većeg zanimanja kada se radi o razvoju i provedbi novih, rješenja među ribarima, a ta zabrana je isto tako pokazala da ribari imaju dobar razlog da promijene svoje ribolovne aktivnosti. To ne znači da nemamo uopće nikakav, nikakvo odbacivanje ulova, ali vidjeli smo da se tu ne radi više o jednom izazovu, Eh, naspram održivog upravljanja stokovima. Europska unija uživa našu potpunu podršku kada se radi o tome da je ona uvede sličnu vrstu zabrane. To je vrlo važno pitanje i to bi trebalo uvesti što prije moguće. To je nešto što je isto tako jedan od naših važnih prioriteta. Tu mislim na zločin na, koji se počinjava na području ribolova, ja znam vrste prijevara. Vidjeli smo da eh, Europska unija tu isto tako daje našu pod, nama podršku da se borimo protiv takvog zločina, mi želimo još i više toga. E, tu se radi o vrlo intenzivnom fenomenu, zapravo gotovo četvrtina riba koje se lovi se prodaje na nelegalnom tržištu. A mnogo se ribe lovi i na području Europske unije na ilegalan način. Tu se radi o milijunima, milijunima norveških kruna. to je izazov za našu održivost. I u ožuku 2015. je stoga Norveška tražila da se osnuje jedno tijelo koje bi se s time bavilo. To je takozvana obavještajna služba za ribolov na Sjevernom Atlantiku. E, to je služba koja radi e, prekogranično, koja je prisutna u mnogim agencijama. Tu imamo E, zastupnike iz e, nadzornih vlasti za ribolov, iz područja oprezivanja, carine i iz vlasti za kontrolu sigurnosti hrane. Danska, Irska, Island, Nizozemska, Velika Britanija i Njemačka već sudjeluju u toj suradnji i to bi trebalo dovesti do smanjenja stope zločina na području ribolova, a još e, nekoliko drugih zemalja je pokazalo također zanimanje da se priključi tim aktivnostima. Zatim isto tako želim reći da je potrebno ulagati u istraživanje kako bismo mogli bolje iskorištavati potencijal koji nam more uči nudi. Pokušavamo imati jedan master plan za istraživanje mora. Tu smo uložili značajna financijska sredstva upravo u takvu vrstu istraživanja. A također Vidimo da postoji zanimanje za takvo istraživanje i na području ostatka Europe. Pomorsko istraživanje je sada i jedan od stavki u najvećem istraživačkom programu na svijetu u obzoru 2020. Norveška sudjeluje u tome, to nam je važno i eh, mi smo sigurni da će naša poduzeća sudjelovati u tom u obzoru 2020. Znam da je to dosta ograničen program. Mi smatramo da bi veći dio programa Obzor 2020. trebao biti posvećen pomorskom istraživanju jer ćemo u budućnosti imati sve više izazova gledano uz more. Potrebno nam je više hrane, potrebne su nam nove vrste lijekova i energija koja će biti e, povoljna za okoliš. Pomorsko istraživanje bi trebalo dobiti veću važnost u sljedećim e, naveštajima programa Obzor 2020. Nadam se da će plave teme, e, takozvane plave teme u budućnosti dobiti na većoj važnosti. U Norveškoj smo imali anketu, jedno izvješće koje je podneseno na parlamentu vezano uz ribolovnu industriju. Vidjeli smo veliko povećanje sada od početka ovog stoljeća. Vidjeli smo da smo imali na tisuće tona hrane ribe koji se proizvode u Norveškoj. Danas smo uspjeli povećati tu količinu, danas Norveška proizvodi 1,2 milijuna tona uzgojene ribe svake godine, ali namno postoje neki izazovi poput e, e, uši koje napadaju e, losos, to je nešto tamo ozbiljno shvatiti. Mi uvodimo dakle, nove mjere kako bi omogućili raste industrijske grane. Mi ćemo podijeliti naše obalne područje u zone, imat ćemo proizvodne zone koje će u e, nekim dijelovima rasti, a u nekim dijelovima biti zamrznuti ili suspendirani zato što želimo da industrija uzgoja ribe raste samo tamo gdje je to održivo, gdje je to moguće napraviti i zbog toga ulažemo u načine proizvodnje koji će biti povoljni za okoliš. Sada ta industrijska grana zna kakvi se kriterija treba pridržavati i kako bi ostvarila gospodarski rast. S tim izvješćem koje je podneseno parlamentu, Norveška se zalaže za održivu proizvodnju hrane iz mora. Uvaženi zastupnici parlamenta, jedan važan dio provedbe nove zajedničke ribolovne politike bi treba, se trebalo odvijati pomoću takozvanog regionalnog pristupa. Mi to pozdravljamo, mi želimo biti uključeni u tu suradnju, mi želimo e, pomoći e, očuvanju divljih stokova u norveškim vodama. Mislimo da će suradnja na regionalnoj razini dovesti do većeg razumijevanja i što prije nas se u to uključi, to će biti veća šansa da nađemo dobra ravnotežena rješenja. Europska unija je najveće tržište za hranu iz mora za Norvešku, a mi smo najveći e, poslužitelji hrane iz mora za Europsku uniju. I stoga je bitno da imamo dobre riblje stokove na Sjevernom moru. Zato nam je potrebno e, uzajamno povjerenje, uzajamno poštivanje, e, dobre uvjete i moramo svi imati jednaka, jednaka pravila, jednaka uvjete. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospođo ministrice na vašem izlaganju. Sada ćemo predati riječ zastupnicima kao prvo u ime klubova zastupnika, dakle koordinatorima, dakle kao prvo Gabriel Mato u ime Europske pučke stranke. Ministra. Hvala predsjedniče, dobrodošla ministrice, dobrodošli ministrice u ovaj Europski parlament. Kao što ste dobro rekli, Norveška i Europska unija su e, dobri partneri i prijatelji i mislim da idemo u istom smjeru. I dobro je reći da imamo puno toga za naučiti od Norveške po pitanju ribarstva. Da, imamo i zajedničke glavne izazove i jako dobro smo analizirali neke stvari koje ste i vi eto analizirali prije nas, a to je pitanje odbačene ribe, odnosno kako će to biti uklopljeno u novu zajedničku ribarstvenu politiku koja će označiti budućnost ovog sektora. E, također se slažemo oko nečega što je za nas temeljno pitanje, a to je borba protiv nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova. Evo, e, postavit ću vam dva pitanja koja nisu baš moja, ali sam ih dobio i možda mi možete na njih e, odgovoriti kako bi ja mogao prenijeti odgovore osobama koje su postavile ta pitanja. Dakle, neke osobe su se iznadle kada, kada su čule da imamo sastanak s vama i recimo pitanje je sljedeće. Dakle, norvežanin, radnik, može biti vlasnik eh, nekog ribolovnog poduzeća eh, u Europskoj uniji bez ikakvih problema, ali prema norveškom zakonu stranac ne može biti vlasnik eh, ribolovne tvrtke u Norveškoj. Je li zaista tako i imate li možda priliku i namjeru ukloniti sve moguće prepreke u tom smislu? Dakle, možda možemo reći da je ta rasprava već i pokrenuta sa čitavom, čitavim nizom osoba sa ribarima koji rade i surađuju sa Norveškom i do sada još nisu imali problema, ali e, će problemi e, doći kada će se postaviti pitanje mirovina. Dakle, mene zanima e, je li to zaista nešto što bi se moglo razriješiti u neko skoro vrijeme jer je to veliki problem za mnoge španjolske obitelji. Također imamo i jedno pitanje e, vezano uz vaše poimanje mogućeg kredibiliteta koje se puno puta preispituje Dakle, po pitanju toga jesu li neka izvješća povoljna ili ne, ali u ovom, e, smislu znači e, koje je vaše poimanje e, kredibiliteta ICES-a? Evo, to je to. Merci Gabriel. Je Gospođa Ulrike Rodust ima riječ u ime socijaldemokrata. Hvala vam. Gospođo ministrice, ja vam želim izraziti dobrodošlicu. Hvala vam što imamo ovu priliku razgovarati osobno s vama. Još jednom vam zahvaljujem na vašoj ulozi eh, predvodnika kada se radi o zabrani odbacivanja, kada smo izrađivali reformu zajedničke ribarstvene politike, onda smo s velikim interesom gledali što se događa u Norveškoj, kako vi to organizirate. Ja bih od vas rado još čula nekoliko detalja kako bi naši kolege mogli doma reći svojim ribarima da to doista funkcionira, dakle da ta zabrana odbačenog ulova funkcionira, barem u Norveškoj bi dobro kada biste mogli nešto detaljnije o tome reći. A isto tako, vi ste to i sami spomenuli, me zanima situacija sa ušima, stokovi divljog lososa, to jako napada. 8 e, do 10 uši za jednog mladog lososa znači zapravo smrt, kako sam čitala. U nekim područjima imamo 90 5% stopu smrtnosti pri mladog e, lososa. Kako vi time upravljate? Vi ste naznačili da ćete zatvoriti određena područja. Hoće li to biti dovoljno? I još jedno dodatno pitanje. Mi vrlo rado jedemo losos koji nam dolazi iz Norveške, ali mi isto s jednim određenim zanimanjem gledamo kako vi uređujete uzgoj lososa. Ja sam čitala da se uvijek iznova događa da mladi lososi pobjegnu iz akvarija i da je na taj način ugrožena e, količina e, divljeg lososa zato što se mijenja nasljeđe, genetika kada dođe do paranja među divljeg i divljeg uzgojenog lososa i vrlo bi me zanimalo što vi o tome mislite. Hvala vam i mnogo uspjeha u danjem radu. Hvala ti Ulrike. Predstavnik ECR-a Petar Vandalin ima riječ sada. Zahvaljujem eh, gospodine ministre. Eh, gospođo ministrice, dakle, eh, ovo su bile zaista prijateljske riječi koje smo čuli do sada, ali da, mogla bi, možda bismo mogli, možda bih mogao biti ja malo fleksibilniji. U preporuci komisije kada se govori o kvotama dogovoreno je 1,6 milijuna tona. Fantastisch, maar Noorwegen nu po pitanju ulova ugotice. Ali Norveška je na e, znači jednostrano je taj broj zapravo odlučila e, znači jednostrano e, povećati i na taj način ugroziti održivost o kojoj ste govorili ranije. Htio bih da mi to objasnite. Idemo dalje, znači druga točka se tiče Haringe. Dakle, norveška haringa, ne znam točno kako se to e, zove na, kaže na latinskom. To je jednaki slučaj kao i za ugoticu pučinku. Kada je riječ o ribolovu u norviškim vodama, e, nismo baš točno shvatili e, kakve su odredbe po pitanju toga, ali također i nije nam jasan niti e, vaš jednostavni sporazum koji ste potpisali s našom zemljom po pitanju ulova Haringe. To stajalište koje je zauzela e, komisija e, nije nešto što nam odgovara. Mislim da ovdje dolazi do problema i e, htio bih da nam razjasnite ta dva pitanja koje sam postavio. Hvala ti Peteru. Gospodin Finch, u ime FDD-a. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Dobar dan, gospođo ministrice. Mi u jednom kraljevstvu se divimo nezavisnosti Norveške i veselimo se danu kada ćemo vam se pridružiti u tome da sami upravljamo našim vlastitim vodama. Moje pitanje upućeno vama je sljedeće. Imate li bilo kakvih poteškoća što se tiče postizanja međunarodnih sporazuma? Neke osobe u jednom kraljevstvu kažu da nećemo moći to učiniti kada budemo nezavisni. Hvala vam. Hvala vam gospodine Finše. će oni europljani, vidjet ćete, uspjet će nam to. Predajem sada riječ eh, Jaroslavu Valesi, našem kolegi. E, e, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, dobar dan, gospođo ministrice. Evo, dakle, imamo jedno pitanje koje se postavilo, koje bismo htjeli istaknuti, a to je situacija u jednoj specifičnoj regiji gdje su se povećale kvote za norveške i ruske flote i to uz sudjelovanje trećih zemalja. Za, 2000, za razdoblje od 2009. do 2012. godine utvrđena je jedinstvena kvota za e, flote, a ona je iznosila 18.000. I u tom smislu, bar što se tiče e, povećanja e, povećanja znači znači kvota za bakalar i za Iverak Riječ je o 200 tona u slučaju Poljske. A Norveška nije dopustila da se prouče znači da se provedu znanstvene studije da vide kakva je točna situacija u toj regiji bez obzira na e, ugovore iz Pariza i Spitsberga e, i što su ta pitanja već ranije bila definirana i regulirana svejedno je rečeno da se može doći do e, pristupa resursima u tom arhipelagu ono što smo mi vidjeli a to je i da Norveška i da Rusija u proteklih nekoliko godina žele upravo pridobiti to područje Valvarda i to uz pomoć trećih zemalja. E, mene zanima e, jeste li u skladištu, znači e, je li u skladu sa tim područjem, je li se to radi na način da se poboljšaju uvjeti naših ribara ili to ide sve na uštrb kvota trećih zemalja? Hvala, sljedeći govnik je Ricardo Santos. Izvoli Ricardo. Obrigado. E, eh, Zahvaljujem. ja također eh, želim pozdraviti gospođu ministricu. I moram vam reći da je zaista divno što možemo raspravljati danas ovdje s vama. Eh, ja i cijenim Norvešku, smatram da nam je ona dala dobre primjere ne samo nama već i svijetu, bar po onome što su napravili u sektoru ribarstva. Evo kao što je rekao i sam predsjednik eh, KDEK u svom uvodu. I također ja bih htio da nam kažete nešto o važnosti prioriteta eh, koji bi trebao biti eh, središte programa Obzor 2020. I ja se u potpunosti slažem po pitanju E, toga da bismo htjeli vidjeti da je Europska agencija za nadzor oceana i za nadzor e, oceanskih prostora je ta koja bi se zaista mogla proširiti po pitanju nadležnosti, koja bi se zaista mogla brinuti za cijeli planet. Dakle, mi bismo na taj način e, htjeli zaštititi naš planet, a ne otići na neka druga područja koja izlaze iz tih okvira. Norveško ribarstvo je nacionalni simbol. To nije pitanje samo prehrane, nego je to baš nacionalni, e, nacionalni e, simbol. Dakle, vi ste ovdje također spominjali neke posebne vrste koje se jedu samo na Božić, a moram reći da smo mi također iz Portugala i tekako ribarska nacija, te također dijeli promijenimo neke od vaših e, navika. Kada govorimo o zahtjevima za ulov e, e, bakalara, E, mi smatramo da je potrebno optimizirati resurse jer to je ono što će nam omogućiti održivost. E, to je moguće postići ako svatko prihvati svoju odgovornost i sigurno je da je Norveška u tom smislu nekoliko koraka unaprijed u upravljanju ribarstvom. Nove mogućnosti u ribarstvu moraju biti popraćene zapravo e, sudjelovanjem i suradnjom zainteresiranih drugih zemalja kako bi se osigurao održivi izlov. Samo E, ne uvozi i ne e, lovi samo određene vrste nego također ima i tradiciju e, ribolova raznim, u raznim morima i to po pitanju različitih vrsta. Ja bih se ovdje htio usredotočiti na ove pozitivne aspekte koji se tiču prvenstveno aktivnosti ribolova u Norveškoj. E, čuo sam i prethodna pitanja, a ja ću se sada dovezati na jedno od njih. Dakle, u Norveškoj e, je bio veliki problem sa e, akvakulturom i sa uzgojem lososa, odnosno mogućnošću bijega tih lososa iz uzgajališta. A oni su ti koji mogu zagaditi potom te divlje vrste lososa i smatram da to može imati veliki utjecaj na genetiku tih životinja što ih može oslabiti. Istraživači nam kažu da je sve sigurno i da ne postoji mogućnost bijega tih e, uzgojenih lososa u prirodne vode i miješanje sa divljim lososima. Ali e, mene zanimaju kakve mjere se provode i imate li nekakve planove za eventualne slučaje takvih, e, e, takvih bjegova, odnosno za eventualno sprječavanje bjegova životinja iz uzgajališta koje imaju tendenciju e, kretati se prema prirodnim vodama. Eto, to je to što se tiče lososa. A također me zanima i e, stav e, e, Norveške po pitanju korištenja GMO-a u akvakulturi. Da, mi shvaćamo koliko je važna ta razvijenje bioloških tehnika. Ja sam također i biolog i nemam sumnje u to da je jako bitno razvijeti tehnologiju u tom smjeru. Ali činjenica je da uzgojne životinje mogu pobjeći i zagaditi u genetskom smislu divlje životinje životinje, divlje ribe. I sada me zanima e, koliko se, kakav je vaš stav po pitanju e, GMO-a? Hvala dragi kolege. Lopez e, Manko je sljedeći govornik. Gracias, presidente. Puno hvala predsjedniče. Evo ja sam s velikim interesom pratio izlaganje norveške ministrice Dakle, dopustite mi, bez obzira na zanimljivost vašeg izlaganja, dopustite mi da spomenem jednu temu koja je vezana uz moju zemlju i koju smatram da je jako bitna. Od 1994. godine prošlog stoljeća e, pomorci Evropske unije, ribari rade, e, koji su radili na plovilima pod norveškom zastavom, e, nisu imali znači, pravo na socijalnu zaštitu, znači na norveško socijalno. E sad, oni koji e, rade Znači, u 94, od 1994. godine mnogi od njih su jako, jako dugo vremena radili ne samo na plovilima, nego također i na e, platformama u Norveškoj, a ne priznaju se njihova socijalna prava, niti mogućnost da dobiju e, mirovinu u Norveškoj. Znači, njima se ne priznaju te godine koje su odrađene u Norveškoj. Ovdje mislimo na, prvenstveno na galicijske moreplovci, moreplovce i galicijske e, ribare, ne samo u mojoj zajednici, u mojoj regiji, nego i u drugim državama Evrope Europe te je taj e, postupak pokrenut i pred Europskim sudom e, i sada trenutno čekamo e, presudu. Također je to bio i predmetom različitih molbi Europskog parlamenta te smo uputili mnoge mnoga pitanja, mnoge upite Europskoj komisiji i vijeću. I već toliko godina Europski parlament i europske institucije su svjesne te situacije i španjolski e, ribolovci, e, ribari su ti koji traže svoja prava. Oni ne mogu imati svoju mirovinu zato što e, norveške vlasti ne priznaju njihova prava i upravo zato što oni moraju onda pribjegavati zaštiti španjolskog mirovinskog sustava. Riječ je o 30 godina takve situacije znači riječ je o jednom, jednoj osobi koja je radila e, dakle do 1985. godine na jednom od norveških e, plovila kao ribar a ne može dobiti svoju mirovinu. Dakle, ovo je sada pitanje ne samo Norveške i Španjolske, nego i Norveške i Norveške i Evropske unije. I s obzirom da e, vidimo da postoji želja s vaše strane da proučite te slučajeve, pitamo se do kada će to se moći razriješiti na pozitivan, nadamo se, način. 2001. godine i 2003. godine, i 2003. godine smo imali problem sa tisuću španjolskih građana koji su radili i na Gibraltaru. I podsjećam vas da je komisija započela razgovor sa obje vlade e, kako bi se mogli sklopiti bilateralni sporazumi. E, Španjolci u Norveškoj nadam se da će uspjeti postići isti dogovor kao što smo uspjeli postići za situaciju na Gibraltaru. Hvala vam, gospođa Sena, izvolite. E, gracias, presidente. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem gospođo ministrice. Evo, imam vrlo kratka dva pitanja. Prvo bih htjela znati koji su interesi vaše zemlje, interesi Norveške, e, e, akvakulture u Europskoj uniji, posebice u mojoj zemlji u Galiciji. Na drugom mjestu također bih e, htjela zatražiti preko vas hitan i pozitivan odgovor na upite E, e, ribara koji su radili u e, Norveškoj prije četiri To su već spomenuli kolege prije nas, a oni dalje nemaju, prije mene, oni dalje nemaju pravo na mirovine. Ja bih htjela preko vas dobiti pozitivan odgovor da će se taj sukob uskoro riješiti. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Duncan. Jan, Jan, Jan.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 na ovu rusku zabranu, ruski embargo i kako se vaša ribarska industrija sad s tim nosi i kako te ozbiljne izazove i teške terete za ribare podnose. Druga stvar je ono što ste vi uveli 1987. Mi smo naime isto tako zabranu 1987. uveli i sad nas zanima što ste vi izveli iz tog e, vaše, koje su vaše iskustva i kako procjenjujete da ćemo mi doći do stanja do tog stanja u kojem ste vi očito kada ta zabrana bacanja prekomjernog izlova nikom ne škodi. Hvala ti Jan što se bio toliko e, sažet. Evo gospođa Tomašić je sljedeća. Ime i vi ste klimali glavom da ste me vidjeli. Gospođo ministrice, imam samo dva jako kratka pitanja. Prvo je, na koji način je u norveškoj reguliran mali obalni ribolov dakle negospodarski i da li su propisana ograničenja u korištenju ribolovnih alata za tu vrstu ribolova i drugo pitanje da li je ta kategorija malog obalnog ribolova u nekim dijelovima zaštićena kao dio kulturno povijesne odnosno kao dio tradicijske baštine hvala lijepa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 Hvala, ja ću biti kratak. Gospođo ministrice, žao mi je što sam stigao e, kada ste već bili pri kraju svog izlaganja. E, rado bih vas bio čuo jer smatram da govorite o vrlo važnoj temi, a to je akvakultura u vašoj zemlji. Mislim da je to jako važna tema i za Europsku uniju. Akvakultura e, ima jako veliku važnost za kvalitetu prehrane i zato je, bismo rado učili o tome kakve su vaše prakse. Dakle, e, ono što imamo u sjevernim vodama je također i veliki raspon tehnologije za upravljanje u akvakulturi. Kao što je već i kolega Gabriel Mato, naš koordinator, rekao na početku i dvoje kolega iz, Galje, iz Galicije, ja sam također iz Galicije, E, mi smo e, dobili pismo od e, gospode iz udruge koji se upravo bave tim slučajima ribara koji su radili do 94. u Norveškoj zemlji. Dakle, njih se ne priznaje da su osobe sa boravištem u, Norveškoj i zbog toga nemaju pravo na mirovinu. Također, čini se da dijalozi koje smo do sada imali sa Norveškom nisu bili plodonosni i molim vas da E, eto da poradite na tome. Mnoge tih osoba više danas nisu s nama jer je riječ o jako dugotrajnom procesu. Ali činjenica je da Europski parlament ne može e, zapravo ne iskoristiti ovu priliku kada ste već tu da raspravimo o tom pitanju koje još uvijek jako živo među našim ljudima u Galiciji. Ima još Španjolaca u ovoj Ne. Jer mislim možemo da još jednom možda postaviti to isto pitanje, gospođo ministrice, no u redu, dobro je da svatko može doći do riječi. Sada predam riječ tu Korbetu, jednu Britancu. Evo, ja ću početi već zapravo istim onim e, riječ britanskih građana i ne samo u vezi ribarstva, nego i i ostalih stvari vezanih za Norvešku, recimo norveške brodove ili ako imaju svoje norveške kuće u Norveškoj pa onda su tamo jedno vrijeme, ali onda se vraćaju pa onda nisu kao kvalificirani da o tome govore prema norveškim pravilima. Dakle, da sad kažem ono, gospodin Finč je rekao da bi se volio s vama družiti izvan Evropske unije. A ja bih zapravo više volio da bi se vi jednog dana pridružite Evropskoj uniji. Napokon mi smo se jako trudili i puno radili na tome da se svi skupa približimo i integriramo i to. Nimalo nije bilo lako, bilo je puno problema da stvorimo jedan zajednički prostor stabilnosti koji je bio svima na koristi i na dobrobit, pa i vama u ostalom. I mislim i sa vašeg gledišta ako se govori. Vi ste se morali toliko uskladiti sa našim europskim zakonodavstvom, ali to ste učinili zbog tih benefita o kojima smo govorili. Onda kad ste rekli i spomenuli svoje znanstvene programe, rekli ste da biste više volili uložiti, investirati i razviti znanstveno istraživačke programe u ribarstvu i o ribama i tako dalje, moru i svemu. Ali mislim da kad bi bili unutar Europske unije sigurno bi imali više mogućnosti i više utjecaja. Na kraju što se tiče vaše vanjske trgovine, mislim Mislim, koliko smo shvatili, imate ugovore o slobodnoj trgovini s Kinom, koliko smo shvatili. Međutim, onaj posjet Dalaj Lama Norveškoj se dogodio i onda su se nakon tog posjeta Dalaj Lame Norveškoj onda su koliko smo mi čuli Kinezi prepolovili količinu ribe koje su uvozili, otkupljivali od Norveške bilo prerađene ili bilo kakve i sad pitamo da li je to istina jer mislim, mislimo da ste vi ovako vrlo ranjivi u takvim trgovinskim odnosima sa Kinom a kad biste bili u Europskoj uniji onda biste bili puno zaštićeniji Hvala mi pa gospodine Korbit Istina je da bi eventualno pristupanje Norveške Europskoj uniji Ehm, da je to bila jedna tema o kojoj smo mi malo prije razgovarali u mom uredu sa gospođom ministricom, dobro, ali ona će vam reći mhm. što ona o tome misli, što želi. U svakom slučaju mi e, ćemo sa velikim zadovoljstvom prihvatiti Norvešku sa vrlo rašenih ruku. Zar ne? Da, da, uspjet ćemo vas uvjeriti gospodine Finč, vidjet ćete na kraju vašeg mandata, bit ćete u to uvjereni. Sada gospođa Azekamp ima riječ. Ja, Eh, eh, Hvala vam lijepo. Eh, ja ću govoriti na engleskom. Dakle, Evropska unija, to je naravno točno, je najveće tržište za svu norvešku ribu i sve proizvode iz mora kao i ostalo što mi prerađujemo. I naravno, dobro ste naglasili da je vrlo bitno da imamo puno tog zajedničkog, da se uzajamno poštujemo i poštujemo jedne vrijednosti drugih. Ali sad da idemo dalje. U jednoj u vrlo skandaloznoj priči koju sam danas pročitala u novinama, onda su rekli da Japanci neće uopće jesti meso zbog trovanja pesticidima, tako i ribe da su zatrovane čak pesticidima. Kao odgovor na tu strašnu priču i to norvešku ribu, onda je Norveška povećala svoje e, svoje kitolovstvo i postali su najveći ubojice kitova u 2015. godini zbog toga. Barem što se mene tiče, to znači da vi zapravo poštujete um, sve konvencije međunarodne o zaštiti životinja. Pa me sad zanima kad ćete vi prestati isto tako loviti kitove u norveškim vodama? Hvala vam gospođo hvala vam dragi kolege. Evo, gospođo ministrice, zaprimili ste mnoštvo pitanja, rafal pitanja. Ima nekih pitanja koji se poklapaju, pa ću vam sada dopustiti da pokušate odgovoriti koliko god dobro možete našim kolegama. Izvolite, uzmite si vrijeme koliko želite. Tusen tak. Da, hvala vam lijepo na ovim svim pitanjima. Ja ću početi sa ovom zadnjom, zadnjim pitanjem o kitolovstvu i zaštiti životinja, dobrobiti životinja. Mi u Norveškoj naime vjerujemo da je onaj lov na kitove kojeg mi provodimo, da je on potpuno održiv. Jer vidite, kitovi proždiru velike količine bakalara i mi moramo i drugih sitnih riba. Mi smo imali kvotu 1250 životinja, prošle godine smo 750 kitova ulovili, a u ovoj godini je skoro gotova sezona lova i vjerojatno će to biti 670 životinja. Prema tome mi smo debelo, debelo ispod ove kvote od 1250, a to je kvota bila za održivo gospodarenje kitovima, drugim riječima mi moramo ravnotežu održati. Jer gledajte, ekologija mora, nemojte to zaboraviti to upravo ovisi o tome da vrste u moru žive jedne od drugih i žive jedne pored drugih. Prema tome to je jedan od razloga zbog kojih mi ne zabranjujemo kompletno kitolovstvo u Norveškoj, nego se držimo još smo debelo ispod kvote koja nam je dodijeljena, a da bi sve bilo održivo. Sada prelazimo na druga pitanja. Od 2017. imamo novu sustav koji će nam omogućiti nove stope rasta u uzgoju riba. I drugim riječima, e, uzgajat ćemo samo onda ribe ako to ne bude ni u kom pogledu ugrožavalo niti divlje vrsti lososa, recimo ni bilo koji drugi ekološki sustav. Osim toga, mi moramo osigurati takvu opremu koja će osigurati, koja će garantirati da nam losus losos neće uteć iz naših uzgajališta. Drugim onda se bavimo jako sterilnim uvjetima, drugim riječima, ako slučajno dođe do nekakvog e, bijega naših uzgojenih lososa, onda su oni sterilni i ne mogu se množiti sa divljim lososima, tu smo osigurali. Dakle mi imamo načela prevencije koje smo uveli u našu akvakulturu kulturu i naš uzgoj i to vrlo ekonomska na, na komercijalnoj osnovi. Drugim riječima, oni sve što rade moraju sami financirati i plaćati. Tako isto tako i svoje dodatne obveze glede ekologije. I sad se naravno kontroliraju komplet, mi kontroliramo sva njihova uzgajališta i gledamo da li su tu ribe utekle iz toga i pobjegle. I ako treba neku mjeru hitno poduzeti, to i učinimo. A neki puta se i dogodi recimo da lososi zbilja pobjegnu iz njihovih uzgoja. Ali ne mogu se množiti i to je vrlo, vrlo minimalno i zanemarivo. Prema tome Norveška je totalno odgovorna kod svega. Mi kao što znamo imamo naše nadležne službe za upravljanje nadzor ribarstvom, imamo službe za kontrolu kompletnih namirnica prehrambenih, a u to spadaju ribe i imamo još i druga tijela koja su zadužena za kontrolu i uzgoja riba i svega što kod nas bi, dolazi na tržište i na na stol. Riječ je dakle o čitavom nizu mjera koji su dio ove nove politike koja će stupiti na snagu od 1.1.2017. kao što sam vam već i rekla u Norveškoj. Norveški uzgajivači smatraju da je ta politika jako stroga koju je Norveška odlučila provesti i da su sve moguće zaštite okoliša vrlo stroge i teške. Međutim, parlament i vlada u Norveškoj su smatrali da je to jedini odgovorni i održivi pristup kako bi se uopće mogli održati i resurse i toj cijelu sektor industrije naše od koje dobrim dijelom se živi. Zatim, vaše pitanje zabrane vraćanja u more onog viška e, izlova. Ja vam sad neću otkriti tu nikakve tajne ako vam kažem da naši ribari nisu nimalo bili sretni zbog toga i da im je teško palo. Ali naknadno su shvatili da bolja oprema, bolje uređaji i alatke za lov koji mogu selekcionirati ribu tako da nemaju preveliki izlov onog što ne smiju loviti E, da im to koristi, da će znači drugi puta svoju kvotu ispuniti sa onim što smiju ribariti, dakle neće imati gubitka. Prema tome taj održivi pristup je apsolutno velika prednost za taj sektor, znači moraju se modernizirati. I ribari sad imaju puno bolju situaciju. I sad kad mi govorimo, kad on, jasno, prelazna, prelazna faza im je bila jako teška, ali dugoročno gledano, e, ribari dobivaju Prema tome mi u Norveškoj možemo mirno reći da je naše iskustvo sa tim, s tom tranzicijom na novi sustav jako dobro. Ja sam isto po prirodi vrlo nestrpljiva i volila bih da se stvari puno, puno brže događaju i odmah, još jučer. Međutim, moramo shvatiti da je potrebno vrijeme za tu prijelaznu fazu. Zatim, pitali ste me kako izgleda mirovinsko osiguranje ribara u Norveškoj i s obzirom da su ribari radili u Norveškoj, a onda kasnije nisu jednostavno imali dovoljno obračuna tih vremena za mirovinu ili nikakav prosjek ili ne znam šta im je sve nedostajalo. Međutim, ja nisam u stanju na to dati kompletan odgovor, to možem, moram još kod kuće ispitati nadležnim službama pa ću vam onda dostaviti odgovor. Zatim pitanje vlasništva u industriji ribarskoj, maksimalno 40% može jedan pojedinac imati negdje vlasništvo. to je inače jedno jedina izuzeće koje je Norveška u sporazumu pristala prihvatiti. Postoji čitav jedan protokol koji je dodan onom ugovoru Norveške i Europske ekonomske zajednice i u tom protokolu se točno utvrdilo koliko smije biti maksimalni postotak vlasništva stranca unutar nekog gribarskog poduzeća ili nečeg u Norveškoj do 40%. Zatim pitanje otočje Spitsbergera, tu smo čuli. Prema pravu mora međunarodnom Norveška ima e, je ovlaštena na 200 nautičkih milja, pojas od 200 nautičkih milja oko e, Špitsbergen otočja i tu su oni napravili jednu zaštićenu zonu, što su oni 1977. i učinili, prema naravno Međunarodnoj konvenciji o pravu mora i to je totalno u skladu s našim međunarodnim pravima i obvezama jer je otok Spitsbergen napravim ugovor s nama i naravno to se, taj ugovor je ne samo s nama nego i s drugima o ravnopravnosti u tretmanu, međutim to se ne odnosi na ovu činjenicu da mi imamo pojas od 200 nautičkih milja oko otočja koji su zaštićeni pojas. E, možda neka zemlja koja ima bilateralni sporazum s Norveškom konkretno o tome možda tu dobiva status izuzeća. Međutim, za sad to nije tako, za sad je to zona bez izuzetka. Mislim da je to ono što ste me pitali. Naravno, kad kad ima neko osjećaj, neka država da je tu nepravedno prošla i nepravedno je se tretira. Međutim, to je jedna zona u kojoj ne vrijede ista pravila kao drugdje. To je zaštićeno. Pojas. Zatim, pitali ste za Akvanur. To je velika sajam uzgajivača riba koji se svake druge godine održava u Trondheimu u Norveškoj i kompletna ribarska industrija, riboprerađivačka industrija, sad cijeli ti sektori industrije su tamo predstavljeni. Vrlo je zanimljivo bilo ove godine predstavljena sila, sva sila inovacija, nevjerojatan tehnološki razvoj koji smo vidjeli napredak 22% kompletnih e, namirnica naših u Norveškoj, mislim općenito namirnica dolazi iz mora, a 70% površine zemlje se sastoje od oceana i mora, vode. Prema tome najbolji izvor za hranu u budućnosti je, ostaje more. Mi naravno ne smijemo do kraja isprazniti mora i oceane i sve pomoriti i potući i pobit, ali moramo održivo gospodariti i paralelno s tim uzgajati, a to se isto tako radi održivo i racionalizirano uzgoj riba i morskih organizama i industrija koja se time bavi je strašno napredovala. u Norveškoj se tu jako puno investira, mi smo jako napred sa tehnološkim razvojem i strašno je zanimljivo vidjeti kako se tu radi, što se razvija, kako bi se onda isto tako i ribare spriječilo da ne rade one stvari koje bi ugrozile naše resurse, nego da sve bude održivo. Ali sada opet se vraćam na znanstveni razvoj. E, Norveška plaća, da tako kažem, jedan prilično veliku investiciju, jedan kont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 istraživanje mora jer mi smatramo more našom najvećom rezervom hrane i mogućnosti preživljavanja za čovječanstvo sutra i zato mi apsolutno maksimalno investiramo u to područje. Mislim da to neće biti samo prednost i nije važno samo za Norvešku nego za sve zemlje, ne samo u EU, nego globalno koje se nalaze na moru. To morate gledati globalno. I Norveška je tu preuzela inicijativu i isto tako je htjela da u veliko, na velikoj konferenciji o, u New Yorku koja je pred nama, kad se bude govorilo o UN-ovoj konferenciji, kad se bude govorilo opet o milenijskim ciljevima i to postane jedan od prioritetnih ciljeva. Nadalje smatramo da se upravo o toj industriji vezano i za hranu iz mora, za preživljavanje iz mora, može jako puno, jako puno radnih mjesta otvoriti. Jer s tim u vezi su izrada kompletnih oruđa, alatki, pribora, opreme ribara, razvoj novih tehnologija o kojima cijelo vrijeme govorimo, sve je to u tome, a onda tek prerađivačka industrija tako dalje. Prema tome, mi inače nemamo drugog izbora u Norveškoj, mi smo održali čak dva referenduma E, što se tiče našeg pristupanja Europskoj uniji. Mi smo dva puta referendum održali i na oba referenduma se norveško stanovništvo izjasnilo protiv. Ja sam na referendumima što se mene tiče uvijek glasala za, ali sam nadglasana. Norvežani nisu htjeli. A inače jasno da je Europska unija najveće tržište za, za norvešku ribu, ali mi plaćamo jako velike carine i zaštitne pristojbe. Dakle, mi jako puno plaćamo da budemo na ovom tržištu. Mi isto tako plaćamo ogromne doprinose Europskom ekonomskoj zajednici da možemo u tom gospodarskom prostoru živjeti. Međutim, za cijelu našu ribarsku i riboprerađivačku industriju bi jasno Norveškoj bilo od velike prednosti da smo članice Unije. Bilo bi nam puno jednostavnije onda naše proizvode na europsko tržište donijeti. Ali eto, nije htjelo, nije htjelo naše stanovništvo. Zatim imali smo još jedno pitanje da li se može imati povjerenja u ICES kao organizaciju. Ja mislim da je ICES najbolje što nam se moglo dogoditi. Vidite, mi stalno radimo na poboljšanju naših znanstvenih osnova i ICES kontinuirano provjerava i skuplja podatke i onda nam ažurira naše političarsko znanje, daje nam stalno friške i pouzdane podatke kako bi mi mogli onda zaista se kontrolirati kroz svoju politiku da nam sve što je u vezi s ribarstvom bude održivo zahvaljujući njihovim podacima. Mi u Norveškoj planiramo u budućnosti nastaviti još i više investirati u istraživanje mora i planiramo izgrađivanje i projektiranje i izgrađivanje posebnih vozila za istraživanje mora, morskog dna i morskog života i kao i razvoj nekih drugih tehnologija a isto to sve će pridonijeti onom da i onoj diskusiji koja se stalno vodi koji su napokon kvote koje su održive. Mislimo da ćemo sa tim konkretnim empirijskim podacima friškim to moći najbolje znati. Ali mislimo da ima jako puno prostora još za razvoj znanosti, za poboljšanje našeg znanstvenog know-howa kako bi stvarno podaci bili usklađeni, ažurirani realnosti onom kak se mijenja u moru. Da znamo možemo kvote odgovorno određivati. Nadam se da sam ovim na sva pitanja odgovorila. Ako je još nešto ostalo, samo mi recite, ja sam tu. Hvala vam, gospođo ministrice. Hvala na vašim odgovorima. Na pitanja kolega, iako niste uspjeli odgovoriti na sva pitanja, jer ih je naravno bilo mnogo, neki možda nisu čuli ono što su htjeli čuti, ali mi isto tako ne možemo utjecati na to da vaša vlada donese pojedine odluke, no svakako ćete naše komentare vjerojatno prenijeti svojim kolegama, prije svega ono što se tiče problema britanskih ili španjolskih ribara e, koje je nekoliko kolega naglasilo. U svakom slučaju hvala vam gospođo ministrice na tome što ste došli k nama u naš odbor za ribarstvo. Vi ste uvijek dobro došli. Kada god hoćete možete doći. Norveška je partner Europske unije. Što god se dogodilo i stoga vam želim lijep ostatak dana i hvala vam još jednom. Mes chers collègues, U redu, dragi kolege, ako mi dopustite, preći ćemo sada na točku 11. na našem dnevnom redu. Točka broj 11 gdje se radi o višegodišnjem planu oporavka plavoperene tune u Istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. To je zakonodavno izvješće koje je dodijeljeno pučanima. Gospodin Gabriel Mato je imenovan kao izvjestitelj i danas ćemo gledati prezentaciju komisije vezanu uz to i zatim ćemo imati razvojno gledašta. Stoga ću odmah predati riječ komisiji. Gospodin Antonella je predstavnik komisije. Gospodin Donatella, izvolite, predam vam riječ. Thank you, Hvala lijepo. Dozvolite da kratko prezentiram prijedlog za transponiranje ovog plana, višegodišnjeg plana oporavku tune, kojeg je 24. travnja komisija usvojila i koji je nakon toga do, poslan e, dalje vijeću i parlamentu. Taj prijedlog zapravo želi u europsko pravo prebaciti mjere koje je usvojila konvencija IKATA 2012. pa 2013. i 2014. na svojim godišnjim zasjedanjima. U vezi višegodišnjeg upravo tog plana za oporavak plave tune. To višegodišnji plan je već bio predmetom čitavog niza niza transponiranja, prebacivanja u europske zakone još 2009. u tri uredba koje je kasnije i u uredbi 5000 iz 2009. još dorađeno, pa onda 5044 iz 2014. Ta transponiranja, ti instrumenti za transponiranje su bili vrlo pozne, potrebni kako bi osigurali da se doista usvoji onaj originalni plan za, plan za oporavak tune iz 2008. još i onda je on implementira naravno sva nacionalna zakonodavstva na adekvatan i harmoniziran način. To je inače jedan od najvažnijih elemenata koji su vezani za e, kontrolu nadzor stanja e, sa plavoperenom tunom u Atlantiku i Sredozemlju. Mi smo prošlih godina vodili brojne diskusije sa svim dionicima i mi iz komisije sa vijećem i parlamentom i svim dionicima kako bi osigurali da se originalni plan oporavka doista da kod njega uzme u obzir evolucija i daljnji razvoj fonda riblje kod tih tuna i da se uzme u obzir naravno i sve važnije strategije koje su imale pojedine zemlje za očuvanje tog ribljeg fonda. Naravno, mi smo onda imali nacrt uredbe i u kojem se uvela obaveza izvještavanja jer je vrlo bitno da imamo jedan moderni sustav izvještavanja o ulovu kako bi znali kako su kvote isigurane koliko ih se pridržavaju i zato imamo mjere koje su vezane za e, evidentiranje tog svega i da se uvedu sustavi sa kamerama i snimanjem koji nam omogućuju pravilno brojanje svih onih riba koje se izvade kao izlov, ali i onih svih riba da znamo koje se uzgoje u, na bilo kojem uzgajalištu tuna, tako da to možemo odvojiti i onda još druge tehničke mjere koje su se morale implementirati uključujući i regionalne observatorije koje ako se dosjećate je bio jedan od posebnosti ovako specifikuma ovog plana oporavka. 2014. godine smo imali dodatne modifikacije plana u vezi sa upravljanjem kapacitetima i to kako upravljanjem samih uzgojališta ali i flota i dodatne mjere u vezi sa nadzorom farmi i zatim još mjera koje su trebalo osigurati da imamo puni nadzor, kompletan monitoring svih uzlova e, tih tuna i naravno da imamo odvojeno posebno što na tržište dolazi iz uzgajališta. Onda se komisija imala 2009. kao što smo već rekli onaj trio uredaba koje je usvojila da bi to, mislim, koje su zasnivale na čitavom nizu pravnih instrumenata na raznim pravnim osnovama i to je bilo dosta teško onda zapravo svim institucijama, pogotovo ribarima, da to se prihvate i tu se snađu. I zbog tog razloga smo mi onda razmišljali da je bolje kompletno ta, te tri uredbe iz 2009. staviti van snage i umjesto njih dati jedan jedini zakonski e, instrument koji bi svima pojednostavnio to prihvaćanje i opće razumijevanje i onda poštivanje tih odredaba. Prema tome, dozvolite da detaljno tehni razgovor o tehnici cijelog instrumenta smo mi već provodili u našim razgovorima sa vijećem, naravno još će se o tome razgovarati u kontekstu izvještavanja sa parlamentom i tu će se još pripremiti čitav niz tehničkih detalja. Ali komisija je kao uvijek spremna vrlo usko surađivati s parlamentom na isti način kao što smo to nedakno radili u jednom drugom dosjeu koji se odnosio na opću komisiju za ribarstvo u sredozemlju i tu smo s time mislim da smo jedan sjajan primjer dali kako možemo zaista konstruktivno i, i, i usko surađivati. Mislim da bi tu ime mi bili gotovi jer kao što smo rekli tehnički detalji Hvala vam lijepa gospodine Donatella. Odmah ću sada prijeti riječ Gabrielu Matu eh, u svojstvu izvjestitelja. Zahvaljujem predsjedniče. Želim zahvaliti i predstavniku komisije na objašnjenjima. Evo, reći, krenut ću od onoga zadnjeg što je on rekao. E, kada govorimo e, o komisiji za ribarstvo sredozemlja, također ja sam uvjeren da ćemo u budućnosti, budući da sam izvjestitelji za ovo izvješće, da ćemo u budućnosti ponoviti takvu suradnju. E, ne bih htio ulaziti u povijest ikata, niti u višegodišnje planove oporavka plavoperene tune, niti u ono što se događalo u tih posljednjih četiri godine, od 2012. do 2014. pa nadalje, jer kao što je već komisija rekla, ovaj prijedlog po pokušava zajamčiti jedinstvenu primjenu i učinkovitu primjenu u Europskoj uniji svih onih e, mjera u planu oporavka koje su se od 2012. do 2014. predložile na godišnjim sjednicama IKATA. Cilj je da se njih ugradi u e, uredbu koja se tiče višegodišnjeg plana oporavka plavo perene tune. Oko toga se mi svi slažemo, nema nikakvih problema, riječ je o mnogim tehničkim mjerama i ja mislim da u tom smislu E, neće biti nekih većih problema. E, problem se javlja kada e, prijedlog komisije znači prenosi neke preporuke u slučaju u slučajevima kada se ide puno dalje od onoga što je odlučeno u okviru ikata i kada se pokušava uskladiti sa onime što predlaže trenutno zakonodavstvo Europske unije. Dakle, ono što je dogovoreno za neke druge stvari će se pokušati također ugraditi u ovu uredbu. No, mi ćemo to točno navesti e, u, u izvješću, recimo u članku 20, kada govorimo o individualnim e, kvotama, tamo se spominje da uredba o kontrolama predviđa da država članica zastave may, znači može, a ne treba, shall, mora, kao što je stavila komisija. Dakle, to je ono što komisija želi nametnuti, a nije tako pisala u preporukama eh, ikata. Dakle, oni žele da se odmah, eh, taj, brod mora odmah eh, uploviti u određenu luku. Ali to se ne kaže niti u trenutnim propisima, niti u preporukama ikata. I smatramo da komisija ne smije ići dalje od onoga što je navedeno u preporukama ikata. E, ja bih htio samo naglasiti da je cilj tog e, prenašanja preporuka ikata kao što je rekao već i predstavnik komisije da je cilj osnovni jedinstvena primjena na razini europske unije i dakle e, ne želimo otvarati raspravu o onome što je odlučeno u okviru ikata nakon dugačkih pregovora i rasprava i puno puta je već rečeno da je e, svaka riječ svaka točka i svaki zarez da su bitni dakle ne smijemo još ići dalje od toga kad je to već dogovoreno E, mi moramo pokušati zajamčiti jednake mogućnosti za sve e, ribolovce koji se bave e, ribolovom plavoperene tune ne samo u europskoj uniji nego također i da se usmjerimo i na sva ograničenja te na sve restrikcije koje su bile prisutne na razini Europske unije jer smatramo da neće biti nikakvih učinaka ako primjenjujemo drugačija pravila na strane flote, na inozemne flote. Dakle, trebali smo to ujednačiti kako za europske tako i za inozemne flote. E, mi im moramo nametnuti restriktivnije e, mjere i e, znači svim plovilima, ali ne smijemo dopustiti da komisija bude restriktivnija u tom slučaju od ikata. Ono što mi želimo napraviti, a to je striktno se držati preporuka ikata. Mi ćemo predložiti određene izmjene E, u tom višegodišnjem planu oporavka i žao nam je e, ponovno što zapravo je parlament e, neupoznat sa svim tim novim idejama komisije i da se još jednom ponavlja ista priča. Odnosno komisija i dalje zadržava za sebe i dogovara ima pregovore iza leđa parlament, parlamentu iza leđa. Nadam se da ćemo to uspjeti ispraviti, da ćemo raditi kako to treba inače biti e, suradnje parlamenta i komisije na istoj valnoj duljini. Također e, želimo raditi na ovom izvješću, e, ne želimo da dođe do zlouporabe delegiranih akata i pokušat će se ugraditi mnogo, odnosno pokušat će se podnijeti mnogo amandmana kroz delegirane akte, e, to je navedeno i u velikom broju članaka i mi smatramo da mi u parlamentu to ne bismo smjeli dopustiti. Mi možemo raspravljati o svemu, ali ne smijemo dopustiti toliku količinu delegiranih akata, budući da je već ovlast parlamenta ograničena u toj zadnjoj fazi usvajanja i odobravanja međunarodnih sporazuma. Zadnja stvar e, koju imamo i koju možemo napraviti je to da dogovorimo sve unaprijed, a ne da omogućimo e, čitav niz delegiranih akata koji bi mijenjali neke odredbe u budućnosti. E, što se tiče prenošenja tih preporuka, e, znači regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, to je nešto što se mora smatrati zajedničkom nadležnošću europske uredbe i mora ići u redovni zakonodavni postupak. Znači pitanje suodlučivanja. Ne želimo popustiti niti milimetra u tome. Dakle, E, to se ne može napraviti na način da komisija e, radi ono što smatra prikladnim bez konzultacije s nama. Evo, kao što sam već objasnio i ranije, e, dakle ovdje nećemo raspravljati o tome koje su bitne, a koje su manje bitne odredbe. Ne, ovdje želimo da sve prođe kroz redovni zakonodavni postupak. Evo, to je smjer u kojem ćemo raditi. Naravno, ima nekih amandmana o tehničkim pitanjima koje smo podnijeli, ali mislim da oko toga neće biti nekih problema. I ono što bih također e, zahvalio svim kolegama, a to je da nam daju svoje preporuke, svoje sugestije i da e, budu otvoreni za suradnju kako bismo što bolje razradili ovo izvješće i da podnesu amandmane, naravno. Evo ja sa svoje strane kao izvjestitelj ću uložiti e, sav mogući trud kako bi dobio postigao dobar sporazum s komisijom. Hvala. Merci, monsieur Mato. Hvala gospodine Mato. Gospodina Fronte ima riječ. Zahvaljujem, predsjedniče. Evo samo jedna kratka sugestija. Znači, jedna stvar koja se tiče činjenice da vrlo često kad govorimo o tunama i kada se susrećemo sa ribarima, e, vjerujem ne samo u Italiji nego i u drugim zemljama, e, postoji jedan stalan zahtjev koji se konstantno ponavlja. Dakle, znam da to nije baš predmet današnje rasprave, ali možda bismo e, to mogli negdje ugraditi u obliku sugestije ili nešto što može obogatiti ovu raspravu i pomoći nekim državama članicama. Možda ne trebamo dirati e, te kvote za ulov tune koje je već ikad uspostavio i koje trebamo uskladiti sa našim europskim zakonodavstvom. Možda bismo trebali e, pogledati kriterije e, koji se uspostav, kriterije koji se koriste za određivanje kvota unutar država članica. Dakle, obično su ti e, mali, e, mali, mali ribolov je taj koji je isključen iz e, iz, iz tih kvota zato što te kvote otpadaju na velike industrije koji onda izbacuju iz igre zapravo male ribare i u trenutku se nalazimo u takvoj paradoksalnoj situaciji u kojoj postoji velik broj ribara u, velikom broju država članicama koji e, nikad nemaju, koji nisu dobili pristup znači tim kvotama e, ulova za tune i nikada neće ni imati i onda oni moraju reagirati na razini distribucije. Dakle, ovdje razmišljamo o E, situacije u kojoj se recimo u Jadranu pojavio veliki broj tuna e, koji uništavaju e, ribolov malih pelagijskih vrsta zato što zapravo tune su predatori, odnosno oni su grabežici i oni jedu te male pelagijske vrste i to je veliki problem za malo ribarstvo u Jadranu. Naravno da to baš nije tema ovo, ove današnje rasprave, ali evo sad imamo priliku da sugeriramo državama članicama eventualnu ideju revizije kriterija po kojima se utvrđuju kvote u državama članicama imajući na umu mali ribolov i također e, imajući na umu tu distribuciju koja se vrši među malim ribarima. Clara Aguilera. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, ja bih htjela iskoristiti ovu priliku e, da govorimo o tom ugrađivanju tih tehničkih mjera, kao što je već i sam kolega Mato napomenuo. E, činjenica je da će se neke stvari pokušati izmijeniti, ali s nekim drugim namjerama. No, moje mišljenje je sljedeće i ono se temelji na e, znanstvenim podacima, a to je da je plan za oporavak plavoperane tune učinkovit i da postižemo cilj koji smo željeli. Dakle, želim čestitati svima na e, e, zapravo e, uloženom trudu E, prvenstveno europske flote e, po pitanju e, postupnog smanjenja kvota za ulov perene tune. Kada govorimo o planu oporavka, smatramo da dobro ide i to je cilj koji smo htjeli postići. Znanstvenici rezultati nam također e, govore sljedeće, a njih treba slušati, a to je da je stajalište ikata o mogućnosti povećanja kvota za ulov plavoperane tune e, da je e, zapravo ta mogućnost bila itekako restriktivna, a ja smatram da to nije opravdano. Dakle, to se već dogodilo, to je već iza nas, mi smo to prihvatili i u redu, ali evo, ja smatram da je to bilo prerestriktivno. I za kraj, e, ono što želim reći o distribuciji kvota među državama članicama, gospodina Front je to spomenuo i ja se slažem s tim, uvijek se zaboravlja malo ribarstvo, male ribare. Ne smijemo zaboraviti niti na sektor koji love pomoću zamki tunara, almandraba. I upravo zbog toga e, smo imali recimo javno saslušanje na kojem e, se spominjalo e, na kojem se govorilo upravo o lovu zamkama tunarama u Andaluziji i oni su govorili o tome koliko je to bitno za pokrajinu Kadiza i koliko je bitno za E, zaposlenje te za kvote koje su uspostavljene e, na toj razini i koje se očito svake godine smanjuju odnosno dovode u pitanje. Dakle, e, u nekom trenutku će jedan od tih propisa trebati uzeti u obzir i maloribarstvo i ribolov zamkama tunarama trebamo iskoristiti mogućnost da na tim raspravama otvaramo pitanje ulova plavoperene tune i također održivog ribolova upravo zamkama tunarama jer to je ono što almandrabe odnosno zamke tunare omogućuju. Dakle, ono što smo čuli ovdje na odboru, a to je da moramo biti oprezni s obzirom na to što će nam komisija e, predložiti i tako dalje, a mislim da bismo se trebalo svrnuti i na ova pitanja. Merci, E, Hvala ti Klara. Odmah ću sada predati riječ Richardu Korbetu. A ne, nisi zatražio riječ. Mi mu želimo dati riječ, ali on to zapravo nije zatražio. Ne, ne, nisam to htio reći, draga kolega. Naprotiv, samo nešto da vam kažem prije nego što Rikardu Sarawi predam riječ. Ja sam nedavno naišao na jednu studiju u francuskim novinama gdje se radila korelacija između povećanja stokova tune. To je nešto što e, se jasno vidi od kad su drastične mjere poduzete od strane i kada vidimo da se stokovi značajno povećavaju i s padom e, druge vrste tune. Dakle, tuna albakor. I tu se kaže da zapravo jedna tuna najvjerojatnije uništava drugu vrstu tune. Ne znam, to je jedna hipoteza, jedna korelacija koju su oni izradili i možda e, kada upravljamo resursima, kada upravljamo tim ljubim vrstama, možda bismo trebali pripasiti na to da nađemo dobru ravnotežu. Ne znam je li ta studija znanstveno doista utemeljena, ali ipak možemo si postaviti to pitanje sada naš kolega Ricardo Sarao. Hvala lijepa, ja sam zatražio riječ u ime moje kolegice Renate Brijanu, ali prije nego što prijeđem na ono što mi je ona zamola da prenesem, e, želim se na nešto osvrnuti na ono što su rekli kako Marko Arfonte, tako i Klara Aguilao vezano uz pitanje malog zanatskog ribolova. Dakle, ribari koji ne mogu loviti plavopenu tunu. Znam da je to djelomično poteškoće vezano s te same države, budući da te države unutarnje, interno među sobom dijele tu istu kvotu, e, no mi mislimo da treba i dati priliku tradicionalnim zanatskim ribarima da imaju pristup e, toj tuni. E, to se događa i na otocima. Riba prolazi kraj njih i oni ne smiju loviti da se vratim na ono što je Renata Brijano htjela reći, ona izvjestitelj u Sjedni za socijaldemokrate. Ovdje se radi o vrlo tehničkom pitanju. Htio bih da komisija zabilježi to pitanje. Ona zapravo želi izraziti sumnju e, vezano uz ovaj trenutni prijedlog komisije. Postoji jedan rizik da ćemo imati regulativu s kojom ćemo ukloniti obvezujuće mjere ikata koje su još uvijek na, snazi. Ovaj trenutni prijedlog čini se zamjenjuje uredbu 302 iz 2009. godine gdje imamo ikad preporuke za 2006.07, a imamo preporuke 2006 koje su dakle i dalje na snazi i gdje imamo posebne odredbe vezano uz e, aktivnosti uzgoja ribe i te mjere ne možemo ukloniti zato što preporuka 14.04 to ne predviđa. Zbog toga dijelovi preporuke 2607 treba uključiti u novu uredbu ili bismo trebali spansiti neke odredbe iz uredbe 302 iz 2009. godine. Renata kaže da se izlažemo riziku da zapravo na nezakonit način ukinemo odredbe ikata koji su dalje obvezujući koji su dalje na snazi, što će nas dovesti u situaciju pravne nesigurnosti. Nadam se da ste me razumjeli. Hvala lijepa. Svatko je sad imao priliku govoriti, sada ću ponovno vratiti riječ Gabrielu, a, ili komisiji, ako gospodin Donatela želi nešto reći, naravno, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući, dopustite mi da vrlo kratko odgovorim na nekoliko ovih intervencija, na nekoliko pitanja koje su postavili članovi ovog odbora. Kao prvo što se tiče pitanja povezanog sa raspodjeli kvote na internet način unutar e, država članica za neke vrste aktivnosti, prije svega kada se radi zamki tunare, kao što, sam, kao što smo već čuli, to je u nadležnosti država članica, to je nadležnost koja njima pripada, dakle ta odluka kako žele na najbolji mogući način raspodijeliti količinu o kojoj se pregovara u okviru godišnjeg sastanka ikada Ipak, htio bih naglasiti da je plan oporavka uzeo u obzir specifičnosti pojedinih ribolovnih aktivnosti, budući da taj plan sadržava tehničke mjere, mjere za kontrolu, određene obveze koje su drugačije vezane uz to kojom se aktivnošću bavi. I to je sukladno i sa pregovorima koje vodimo sa IKAT-om i uskladuje sa tome kako pripremamo naše pregovore. Mi uvijek posebice pazimo na to da te obveze koje se primjenjuju, primjerice kada se radi o vrlo velikim plovilima koje imaju veliki udio u kvoti, da njihove dakle, potrebe naravno nisu jednake poput e, priobalnog malog e, ribarstva ili ribarenja pomoću ovih zamki. Dakle, mi prema ribolovnoj aktivnosti prilagođavamo te odredbe. To samo da vam kažem vezano uz ovo pitanje kvota koje je u nadležnosti država članica. Unatoč tome u ovom planu što se tiče tehničkih mjera imamo različite prilagodbene mjere koje smo već predvidjeli kako bismo izbjegli da se određena vrsta aktivnosti nađe u poteškoćama tijekom provedbi mjera za kontrolu i monitoring. O tome još možemo i više raspraviti u okviru naših dijaloga sa izvjestiteljem. Zatim još jedna točka koju sam htio spomenuti, to je činjenica da po našem mišljenju ne postoji opasnost od pravne sigurnosti. Što se tiče preporuka ikada, kada se radi primjerice o stavljanju živih primjeraka tuna u zamke na uzgajalištima, mi smo jako dobro poznati s tom problematikom. Gospođa Brijano nas je već na to uputila i moram reći da smo u okviru pravne analize koja je prethodila e, prijedlogu uredbe komisije to bilo analizirano i što se nas tiče nema takvog rizika. Naravno, tu se radi o pitanju gdje bismo možda trebali konsultirati i neke druge pravnike, ali to je pitanje koje smo mi s naše strane već poanalizirali i mi smatramo da ta opasnost u okviru ovog našeg prijedloga ne postoji, no ipak spremni smo ponovno pogledati kakva je situacija s ovim problemom koji su članovi odbora spomenuli. Evo, u ovom trenutku bih se sada tu zadržao i ostavit ću dakle sada izvjestitelju manjski prostor za rad i vrijeme za govor. Hvala Gabriel to. Evo, sada ću odgovoriti kolegija Fronteo i kolegici Klarija Girelli također i komisiji. Komisija ima li pravo e, da, kada govorimo o nadležnosti u distribuciji kvota, to je nacionalno pitanje, ali komisija je rekla da država članica raspoređuje na temelju kvote koja joj je dodijeljena. A dakle, e, znači, Evropska unija je prisutna na raspravama ikada kada se dodjeljuju kvote, kada se raspodjeljuju kvote. Meni se to čini potpuno netolerantno, a to je da sva znanstvena izvješća govore da se može povećati kvota više od onoga što je trenutno bila situacija. Evropska unija nije to htjela napraviti i zato je problem što kada se počinje dijeliti to, to bijedno malo kvota što ih ima, onda svatko je užasno malo, ne? I sad koji su oni koji su najviše pogođeni? Naravno, tradicionalni mali ribari. Ne morate mi reći puno toga, ja sam živio na Kanarskim otocima, dakle raspravu koju smo imali, e, koju imamo ovdje, možemo to imati na nacionalnoj razini sa Daluzijom, sa Kanarskim otocima i tako dalje. Dakle, u 24 sata su već uspjeli e, tu kvotu e, iskoristiti, napuniti. Dakle, što želim reći time? i znanstvena izvješća su nešto što treba uzeti u obzir, a ne samo kada nam to odgovara. Dakle, kada nam to ne odgovara možemo reći ne, znanstvena izvješća se neće uzeti u obzir, a kada nam to odgovara onda ćemo reći ok, mi ga prihvaćamo. Dakle, ako su oni rekli da možemo povećati kvote, onda je to trebalo i učiniti. Dakle, e, ovdje ne govorimo o srednjim nekim kvotama, nego onim maksimalnim mogućim. Nadamo se da će komisija biti razumna u tom trenutku i da će na sljedećem sastanku reći da ti kriteriji koji su doneseni za određivanje kvota e, do 2017. godine da se ubrze do 2016. godinu i mi predlažemo da oni naprave upravo to, a to je da 2016. godine povećamo kvote za 2017. zato što su se riblje fondovi obnovili. Dakle, ne možete imati tolike mjere predostrožnosti kada ste imali sve znanstvene izvještaje koji su govorili upravo suprotno. Evo vraćamo se sad ponovno na izvješće koje imamo sada u rukama. Mi ćemo nastaviti raditi na tome. E, ja ću uz kolegu, e, kolegicu Brijano i kolegu Serao također surađivati ću s njima. Čut, ću točno što oni žele napraviti. A evo mogu vam samo reći da s naše strane neće biti nikakvih problema i želim zahvaliti. Merci, euh, Hvala vam lijepo gospodine Dakle, predstavljanja nacrta izvješća nam slijedi 9. i 10. studena. Rok za podnošenje amandmana je 16. studeni ove godine u 12 sati. Glasujemo u odboru 10. prosinca, a u napravljenoj sjednici glasujemo u sjeću 2016. godine u redu. Pa ćemo sada prijeći na točku dnevnog reda broj 12. Ako se slažete, 12. točka, tu se radi o razmjeni gledišta s komisijom u međunarodnom upravljanju oceanima. 4.6.2015. komisija pokrenula konzultaciju o međunarodnom pravnim oceanima sa ciljem da prikupi mišljenje o tome kako bi Europska unija mogla dati svoj doprinos za bolju definiranju i bolje upravljanje na međunarodnoj razini oceanima u sklopu ostvarivanja održivog plavog gospodarskog rasta. To mi isto tako istodobno radimo na izvješću o vlastnoj inicijativi vezanu uz biološku raznolikost u zonama izvan nacionalne nadležnosti u skladu sa konvencijom Ujedinih naroda o pravu na moru. I stoga se nadam da će od naš odbor za ribarstvo moći doprinijeti toj raspravi. Oceani imaju resurse koje dijelimo i više od 40% su izvan teritorijalnih voda. Zbog toga moramo na drživ način upravljati tim vodama. A to se može učiniti samo ako ubedinemo sve dionike oko jednog istog stola kako bi odredili zajedničke ciljeve taj koncept upravljanja međunarodnim vodama je vrlo širok e, zato što tu imamo sporazume i razne aktivnosti, sve ono što se tiče upravljanja oceanima. Konzultacija bi trebala dopinjeti da preciziramo odredbe tog koncepta i da vidimo što se trenutno odvija u našem okviru i da vidimo zašto je taj trenutni okvir za međunarodno upravljanje oceanima neučinkovit. Kao prvo bih htjela pitati komisiju koji su to međunarodni dionici koji zastupaju mišljenje da međunarodno upravljanje oceanima nije dovoljno učinkovito kako bi imali održivo korištenje tih voda. Dakle, ta, na to se referirate u vašim konzultacijama. Zatim bih isto tako htio znati što komisija misli učiniti na međunarodnoj razini kako bi se poboljšao trenutni pravni okvir koji se tiče međunarodnog upravljanja oceanima. I na posljedku htio bih naglasiti da je odbor zatražio da je komisija zatražila pristupiti odboru za ribarstvo vezano uz tu konzultaciju. I e, on, mi bismo rado da i o ekolabelu i o proizvodima ribolova pokažu sada jednaki e, entuzijazam i sada, dakle kao što su to prikazali tada, jer to su sada konzultacije koje su završene i sada bi gospodinu Simersu predao riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, e, doista jako mi je drago da imam priliku govoriti vam o međunarodnom upravljanju oceanima i da vam mogu dati malo više pojašnjenja vezano uz ova pitanja koje imate trenutno. Mislim da je ono što je vrlo važno u tom kontekstu znati kao prvo e, e, kako je motiviran naš rad, taj rad kojem se upravo bavimo, budući da se doista radi o dosta novom terenu, u toj mjeri u kojem pokušavamo doista na globalni način sagledati situaciju kakva postoje u međunarodnim pravnim oceanima i vidjeti kako Europska unija u svojoj cijelosti može doprinijeti ojačavanju tog upravljanja u okviru e, održivog upravljanja morskim resursima. Nešto što trebamo imati na umu je to da su oceani doista izvor e, morskog, morskih resursa za cijeli planet, to je nešto vrlo važno. A isto tako tu trebamo imati na umu i mogućnost da ćemo imati više od 9 milijardi stanovnika na zemlji 2050. godine. Dakle, kada se radi o resursima, bilo da se radi o izvorima za hranu ili o izvorima materijala, e, tu možemo reći da je vrlo važno da će se potraga za tim e, izvorima pojačati, intenzivirati i da će se pažnja sve više usmjeravati prema oceanima. Ako oceane sagledamo kao resurs materijala i resurs drugih tvari, e, onda možemo vidjeti da je zapravo taj fenomen već i danas prisutan i da će tu doći do određenih posljedica koje moramo uzeti u obzir. Postoje procjene vezane uz vrijednost tih resursi i pomorskog gospodarstva koji proizlazi iz oceana. Na razini Europske unije vi dobro poznajete te brojke, budući da se tu radi o 500 milijardi eura dolarne vrijednosti za Europsku uniju, između 5 eh, i 6 eh, milijuna radnih mjesta na području Europske unije, ali zatim postoji i ta globalna vrijednost na globalnoj razini. Dakle, 24 bilijuna američkih dolara je globalna vrijednost oceana, ali isto tako možemo reći da razvoj i istraživanje tih resursa ima već sada posljedice koje nisu zanemarive sa procjenama veznih uz 25% e, gubitak biološke raznolikosti u proteklih 20 e, godina. Dakle, tu uopće nije nevidno, to pojačanje iskorištavanje resursa iz oceana, mi to znamo i mi s naše strane pokušavamo činiti sve što je moguće kako bismo razvili neke odgovore na to ali, eh, evo, unatoč tome, mi smo i sada upravo u tom stadiju da si kažemo pa da, u redu, imamo dakle tu pojačanu gospodarsku aktivnost na oceanima, imamo pojačano korištenje resursa, bilo da se radi o ribljim resursima ili mineralnim resursima, su, to iskorištavanje u porastu. I jesmo li doista uvjereni u to da se na najbolji mogući način globalno gledano upravlja tim resursima je li to učinkovito i najučinkovitije moguće upravljanje koje možemo imati ili imamo li tu još neke mogućnosti da poboljšamo taj način na koji se upravlja resursima. Ono što je tu važno je zapravo to da pomorska, pomorsko gospodarstvo Europske ovisi i o konkurentnosti Europske unije i um, imamo i tu činjenicu da mi nudimo mnoštvo tehnologija koje su zapravo održivije od prosjeka. Dakle, ne radi se samo o tome kako možemo iskoristiti te resurse, već i kako pomorsko gospodarstvo Europske unije može imati koristi od, tome, od tog međunarodnog upravljanja kada se radi o održivom upravljanju. Imamo na razini Europske unije već određeno iskustvo što se toga tiče, prije svega kada se radi o razvoju zajedničke ribarstvene politike koja se jako temelji upravo na tim naporima za postizanje održivosti. Imamo pomorsku strategiju primjerice, imamo direktivu o prostornom planiranju na moru ili neke druge inicijative poput plavog rasta. Tu idemo u istom smjeru, dakle pokušavamo što više doprinijeti razvoju pomorskog gospodarstva, a istodobno osigurati i održivo upravljanje istim i Europska unija stoga može konstruktivno dati svoj doprinos. Isto tako, Europska unija je po svojoj samoj prirodi aktivna gotovo u svim aspektima globalnog upravljanja oceanima. Bilo da se tu radi o upravljanju e, morskim resursima, bilo da se radi o okolišnim konvencijama, bilo da se to radi o tu neposredno preko država članica, unutar e, međunarodne pomorske organizacije. Dakle, Europska unija je doista svugdje uključena i može imati tu dugoročnu perspektivu za idućih nekoliko desetljeća koji su pred nama. Ako polazimo od toga, onda kao što znate, povjerenik Savela zaprimio zahtjev od strane predsjednika komisije gospodina Žanko da se bavi ovim dosijeom međunarodnog upravljanja oceanima i mi smo pokrenuli postupak konzultacije na što ste se i vi osvrnuli u vašim e, uvodnim primjedbama. Tu se radi prije svega o otvorenoj konzultaciji i taj dokument sigurno poznajete, imamo niz pitanja i bit će mi vrlo drago čuti vaš, e, doprinos kao odbor za ribarstvo, ali tu se isto tako radi i o aktivnom sudjelovanju samog polenika sa raznim e, dionicima i sa međunarodnim partnerima kako bismo ne samo polazili od jedne perspektive koja je usredotočena na Europsku uniju, već kako bismo vidjeli kolika je važnost ovog pitanja za cijeli svijet i što o tome misle naši međunarodni partneri. Konzultacija je otvorena do 15. E, listopada ove godine i mi dakako sada s veseljem Očekujemo sve vaše doprinose. Kako bih se osvrnuo na vaša pitanja, koji su to međunarodni dionici koji se bave tim pitanjem, koje zanima upravo to da dalje razvijamo na aktivniji način pravljenje oceanima. Postoji nekoliko dionika koji se tu pojavljuju. Kao prvo, veliki dionici su treće države, primjerice Sjedne američke države, Kanada, Kina, Japan, Australija, sve su to zemlje koje ste trenutno razvijali, koje su već razvili na međunarodnoj razini svoje pomorske politike i koji žele potaknuti globalne rasprave o ovom pitanju međunarodnog upravljanja oceanima. Primjerice u okviru jedinih naroda ili u okviru nekih postojećih e, sporazuma, jedan od tih e, teksta je e, konferencija All Oceans koja se odvija sada u Čileu 6. listopada, dakle uskoro i naš povjerenik će biti tamo prisutan kako bi isto tako sudjelovao u raspravama. Ali postoje i drugi dionici koji imaju isto tako slične interese. Održana je konferencija u okviru Svjetske banke i instrumenta za globalni razvoj koji je pokrenut 2014. godine i čiji su sponzor Baltičke države vezano uz plavo gospodarstvo na svjetskoj razini, uz e, svjetsku sigurnost e, hrane i tako dalje. I to je bio jedan od važnih elemenata u ovom kontekstu. Zatim je Portugal organizirao konferenciju o plavom gospodarstvu i o razvoju plavog gospodarstva u međunarodnom okviru. E, to se održala u Lipnju, u Portugalu, u Kaškašu. Zatim je isto tako tu održan jedan, jedna radionica sa jednim međunarodnim tijelom o tom istom pitanju, međunarodnim pravnim. oceanima i 4. lipnja su započete na temelju svih, svih tih razvoja upravo i te konzultacije o kojima sada pričam. Postoje dakle ti međunarodni dionici koji su jako vidljivi na globalnoj razini. Tu prije svega isto tako treba spomenuti Marine Litter, jedan forum vezan uz eh, otpad na moru eh, koji se bavi pitanjem kako riješiti taj problem. Zatim isto tako znamo da su eh, visoki troškovi poput 13 milijardi dolara godišnje vezani uz to da se bavimo posljedicama koje ostavlja plastični otpad koji se prikuplja na moru Dakle, doista ima dosta toga na međunarodnoj razini na temelju čega možemo raditi kako bismo e, riješili ove probleme i kako smo ostvarili napredak po ovom pitanju. Sada se postavlja pitanje kako možemo na vrlo detaljan način razmotriti što Europska unija može tu doprinijeti. I tu govorim o Europskoj uniji u širokom smislu, dakle o njenim institucijama, o državama članicama, o Europskoj komisiji, o svima onima koji sudjeluju u radu Europske unije kako bi uspjeli dovršiti taj rad u međunarodnom kontekstu, kako bi se vidjeli kako možemo zajedno surađivati e, u okviru međunarodnih organizacija koje su tu relevantne, vezano uz upravljanje oceanima, koji su to najvažniji instrumenti o kojima treba raspraviti zatim kako bolje pomiriti iskorišt, razvoj e, morskih resursa s jedne strane i učinak e, e, ribolovne aktivnosti na međunarodnoj s druge strane. Dakle, doista se radi o tome da nađemo najpreciznija rješenja, a svaki doprinos koji se, bi se pripremao u tom smislu bi bio od velike koristi kada bi nam to dalo neke naznake gdje postoji neki problemi na razini Europske unije što se ovoga tiče i kako Europska unija može interagirati sa svojim međunarodnim partnerima. Vi ste spomenuli pregovore koji se odvijaju u okviru eh, pokušaja očuvanja bioraznolikosti i ti pregovori nadilaze nacionalne pravne okvire, to se trenutno odvija unutar Ujedinih naroda. To je jedan od e, mogućih e, sektora na kojem možemo raditi. E, regionalna konvencija, primjerice, isto tako i tu još jedan element kojim se možemo još pobliže pozabaviti. Zatim imamo tu i primjenu i provedbu već sklopljenih sporazuma. To je isto tako vrlo važno kada govorimo o upravljanju oceanima, e, to je još jedna tema o kojoj možemo razmisliti u ovom kontekstu. Dakle, imamo razne elemente. Mi smo sada na samom početku razmišljanja o tome u komisiji. Mi smo otvoreni e, raznim doprinosima od svih interesnih skupina i to u potpunosti. I stoga vas mogu samo potaknuti, ohrabriti da nam date vaš doprinos ti doprinosi će biti svakako dobrodošli i pomoći će našem povjereniku i našim službama u radu. Evo tu bih se zaustavio gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Žele li se neki kolege javiti za riječ? A, pardon. A, ispričavam se, da. Vidim da imamo popis. Ricardo Santos. Obrigado, obrigada Hvala. Evo, zahvaljujem e, komisiji na svim ovim vrlo detaljnim informacijama koje su nam dali. Moram vam reći da e, je da se u potpunosti slažem sa time da moramo prihvatiti taj izazov, da se moramo suočiti sa tim problemima i da je to E, izazov koji je stavljen pred Europsku uniju i da komisija se zapravo želi angažirati oko toga, to je pozitivno. E, moram vam nešto reći. Danas smo došli do e, jedne drugačije situacije od prije nekoliko godina kada smo zapravo stvorili taj fenomenalni kažem spomenik i Činjenica je da e, to ima velik utjecaj na naš teritorij, na naše živote u ovoj trenutnoj situaciji. U pet stoljeća globalno stanovništvo se povećalo 14 puta i znamo što sve to nosi za sobom po pitanju potrošnje. Dakle, 150 puta se povećala energetska potrošnja, morala se povećati i proizvodnja hrane za čak 200 puta. Dakle, razvoj je puno veći, puno jači od samo povećanja E, broja stanovnika. Dakle, način na koji mi koristimo resurse je nešto što e, je zapravo sklono pretjerivanju i više to ne smije biti način, e, odnosno to ne smije biti zapravo odgovor na potrebe koje dolaze sa rastom populacije. Dakle, e, ograničeni, odnosno e, rast e, bi trebao biti na neki način kontroliran i održiv i to je nešto što mora biti temelj Europske unije. Plavo gospodarstvo je to koje se treba pridružiti onom tradicionalnom razvoju i koje bi trebalo biti temelj jedne drugačije Europe u budućnosti. U 50. 50. i 80. godina kada je usvojeno u okviru UNA naroda pravo međunarodno pravo mora, e, zahvaljujući raznim znanstvenicima, onda je stvorena takva e, vizija odnosno e, e, ta zapravo e, velika mogućnost da međunarodna zajednica odlučuje i pokušava razriješiti sve probleme vezane uz, uz mora. Ovdje govorim o ne samo problemima sa vezanim uz ribarstvo, nego također i uz migracije. Danas se nalazimo u zaista drugačijoj situaciji. Danas imamo E, pred e, sobom neka osnovna načela koja nam omogućuju da i dalje živimo, da e, uspijevamo preživjeti zahvaljujući održivim sustavima i zahvaljujući mogućnosti da očuvamo naše ekosustave. Mi imamo jedinstveno, jedinstvene oceane na ovom cijelom svijetu i zapravo programi koji su usmjereni na očuvanje tih resursa nam pokazuju da ono što smo napravili do sad nije dovoljno. Mi moramo razmišljati o konceptu globalnog upravljanja. E, ljudski utjecaj na mora ne ovisi više o političkim granicama ili ne ovisi o nekakvim drugim pokretačkim silama koje utječu na razvoj naših gospodarstava. Ne, e, svako more je pretrpjelo velike e, utjecaje od strane država koje imaju izlaz na to more. Tako je bilo u prošlosti, ali danas to više nije tako, danas je to e, više globalni problem i zato nam je potrebno globalno jače, globalno upravljanje. Kada govorimo o plavom gospodarstvu i o plavom rastu, to je nešto što se mora razrađivati ne samo e, na razini znači e, globalne svjetske zajednice nego također i na razini regija te samih država. Također e, neki u širenju Suezkog kanala vide velike prilike za rast zaposlenosti, ali ne uzimaju u obzir i negativne posljedice koje to može imati po pitanju zaštite okoliša i utjecaja na ekosustav. lideri iz e, e, Federacije škotskih e, ribara su rekli da njih ne zanima baš pitanje ekosustava. Ne, Stvar je u tome da moramo biti objektivni baš u svemu, da moramo govoriti o utjecaju znači, ljudi u tom cijelom globalnom sustavu i zato je potrebno regulirati taj dio. Treba donijeti zakonodavstvo koje će prepoznati bit, suštinu teritorijalne dimenzije, kada govorimo o utjecaju na mora i oceane. E, teritorijalne vode e, bi trebale poštivati jednaka pravila koja se odnose i na e, znači mora i oceane koji su obuhvaćeni međunarodnim konvencijama i također moramo kada govorimo o upravljanju u oceanima trebamo također podijeliti na globalnoj razini kako odgovornosti tako i zadatke a kada govorimo o e, teritorijalnim, regionalnim i nacionalnim pitanjima, to tek mm, kasnije dolazi na dnevni red. Nama ne treba novi međunarodni zakon, nama ne treba novo međunarodno pravo mora, nama ne treba e, nekakva, nekakva nova regulacija, ne. Ono što nama treba to su veća usklađenost, veća homogenost, kako bismo se mogli suočiti sa problematikom koja zahvaća e, u današnje vrijeme doba i to e, do mora i to na nacionalnoj, na regionalnoj, e, na provincijskoj razini, na razini gradova, ali također i na razini Europske unije kao globalnog aktera. ja eh, i dalje polažem nade jer ako govorimo o međunarodnom upravljanju morima i oceanima u 21. stoljeću imamo i e, <clears throat> UN-ovo UN, pravo mora UN-ovu konvenciju o pravu mora i to je sve E, što se možda odnosilo na drugačiju brojku e, stanovništva na zemlji u 20. stoljeću, a taj broj eksponencijalno raste. U 21. stoljeću će to morati biti razriješeno na drugačiji način. Kada govorimo o plavom rastu, o razvoju plavog gospodarstva, treba ćemo se suočiti sa vrlo osjetljivim e, činjenicama, a to su znači rudno iskorištavanje morskih, morskog dna, što ima vrlo snažan ekološki utjecaj na naš okoliš. Po mom mišljenju, smatram da je potrebno imati međunarodno upravljanje oceanima. Da je to jedan od globalnih e, jedan od globalnih, e, globalnih izazova i da se na taj način moramo i suočiti s njim. Kada, kada je zapravo pisano e, međunarodno pravo mora, e, možemo reći da je to e, bila zapravo velika prekretnica i koja je dala nove perspektive za budućnost. Kada govorimo o rudnom iskorištavanju morskog dna, to je nešto o čemu se do sada se nije govorilo, ali to trebamo razjasniti. Eh, gracias, Zahvaljujem predsjedniče. Evo, nakon što sam vrlo pažljivo saslušala eh, procjenu komisije i mišljenje komisije, ja smatram da riječ održivost eh, postaje prevelika kada govorimo o oceanima Mislim da je taj cilj koji se nalazi iza svega toga upravo to da nastavimo produbljivati razine upravljanja, ne samo na razini država, nego i na međunarodnoj razini. To će nam omogućiti da i dalje štitimo oceane od različitih interesa e, i da osiguramo zapravo e, ta područja i za tradicionalni i za mali ribolov. Ono što danas možemo vrlo jasno vidjeti u svakoj zemlji na svijetu E, kako u Europskoj uniji, tako i u e, drugim južnim državama, također i u državama u razvoju. Ono e, što se zapravo vidi kao aktivnost koja na neki način proizlazi iz provođenja zajedničke ribarske politike i iz trgovinskih sporazuma E, to je nešto e, što dovodi do pogoršanja situacije malog ribolova i tradicionalnog zanatskog ribolova. Kada gledamo e, sve dionike na tom području, kada gledamo poveznice sa poljoprivredom, E, kada govorimo o e, suverenitetu u smislu i neovisnosti u smislu hrane i kada uzmemo u obzir sve dionike ja bih, ja htjela ovdje e, prenijeti jedne riječi Oliviera Šuta kako bi vas podsjetila na sve ono što činimo i što možemo nastaviti činiti. Olivier de Šuter kaže sljedeće. E, on je bio posebni izaslanik Ujedinjenih naroda e, za pravo na hranu, za na hranu i on je održao govor na Generalnoj skupštini UN-a. Dakle, iskorištavanje oceana kroz sporazume o pristupu koji itekako dovode u opasnost one tradicionalne ribalje, ribare i također e, E, udaljavanje od tradicionalnih ribara može predstavljati e, jako veliku opasnost kao i prisilno oduzimanje zemlje, zemljišta. Dakle, ja ovdje želim reći da se protivim pravnim okvirima kada govore o upravljanju oceanima koji će omogućiti oduzimanje oceana e, koje će dovesti do prekomjernog iskorištavanja i koje će ugroziti lokalne ribare i njihove zajednice. I također koji koji će ugroziti mali ribolov, e, koji će narušiti njegovu održivost i koji će onemogućiti e, tim ribarima da budu prisutni na lokalnim tržištima i da razviju vlastitu industriju. Hvala. Merci beaucoup. Ani. Hvala vam lijepa. Ani, zato što ne znam izgovoriti prezime. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ja sam, mislim da je to sve jako zanimljivo ali nešto mi ipak nedostaje u popisu komisije. Naime, niste tu uopće istaknuli područja zaštićena programom Natura 2000, o tome se jako intenzivno diskutira. Ja sam čuo iz čula sam iz Njemačke primjerice kako tu ima različitih signala jer se recimo dogovara da se ta područja iz Nature 2000 manje iskazuju na kopnu, ali da se kompenzira to sa onim pomorskim područjem. Međutim, to nema nikakve veze sa prirodom, zaštitom prirode. Mislim da se moramo držati činjenica. Onda još jedno pitanje, recimo ribolov za, na školjkaše i školjke. Mi smo imali već prošlog tjedna o tome rasprave. To je jedan dobro razvijen sektor, ali me zanima kako će se dalje kod vas razvijati. Hvala Ani, rodu Hvala lijepo i da se zahvalimo od srca komisiji. No, moramo reći da ova tema nije baš samo jedna tema iz politike ribarstvene politike. Nego to zapravo tu manje više igra jednu sporednju ulogu, što je dobro tako naša politika ribarstva. I to zato, i to je dobro tako, zato što su mora i oceani važni za puno više, ne samo za ribarstvo, nego za energetiku i svašta drugog, energija mora, vjetra i tako dalje. Ali moramo pritom paziti da nam naše ribe u svemu tome ne nastradaju. Stoga bih rekla onako čisto paušalno na sve to skupa. Mislim da mi je žao što se mi u parlamentu ponašamo manje više kao mačehe prema toj budućem razvojnoj politici oceana i mora. Imamo doduše jednu parlamentarnu intergrupu i raspravljamo o tome na različitim odborima i ali ja sam već željela jako u prošlom mandatu, u prošlom sazivu parlamenta da se o toj temi više raspravlja na našem odboru za ribarstvo, na pešu, ali nismo imali dovoljnu većinu. A za mene je to jako važna tema, upravljanje ocenima, općenito ta budućnost. I mislim da bi tu mogli sjajne rezultate polučiti, ali s druge strane, ako ne budemo uspjeli tu osjetljivo temu mora, budućnosti mora i oceana razumno tretirati i time se razumno pozabaviti moglo bi nas i puno koštati, to bi moglo biti opasno. A tu nije riječ samo o nekom održivom e, rastu aktivnosti naših, nego je bitno kako ćemo to očuvati, a pritom za sve nas izvuče različite koristi. Ja sam povjereniku Veli, odnosno povjereniku predstavniku komisije jako zahvalna da se trude na tome i mi bismo trebali s naše strane paziti da se globalno povežu svi dionici, svi dionici i da se na svjetskim konferencijama onda zajednički raspravlja o toj sjetljivoj temi svjetskih mora i oceana i njihovoj budućnosti. No, za odbor za ribarstvo, ponavljam, je to potpuno jasno, bez, mera, bez mora nema riba, a bez riba nema ni mora. Prema tome trebaju nam i zdravo mere, ali mora, more, ali nam treba i zdravi način iskorištavanja tog mora, to je jasno. Hvala vam lijepa gospođo Rodust, ima li drugih eh, zahtjeva za za riječ, mi se da ne. Stoga ću sada predati ponovno riječ gospodinu Simesu ime komisije. Merci beaucoup, monsieur le eh, gospodine predsjedavajući, hvala svima koji su se javili za riječ, na njihovim komentarima, koji će svakako biti dio svog ovog razmišljanja koje smo bi sada pokrenuli o ovoj temi. Možda da se kratko vratim na dva te elementa. Kao prvo, mi smo eh, tu zauzeli eh, stav, eh, posebili smo situaciju i kao i uvijek naknadno ustanovljujemo da se nismo pozabavili svim temama i toga vam hvala na ovim primjedbama vezano uz važne teme kada se radi primjerice o učinku klimatskih promjena na oceane. To je tema koja je od izrazite važnosti, ali je isto tako važno i kada se radi o upravljanju resursi u oceanima, a to ima i posljedice na sve ono što se tiče ribolova, između ostalog. Zatim je netko isto tako govorio o e, deep sea miningu, dakle o iskorištavanju e, rudarskih resursi u dubokom moru, to je isto tako vrlo, vrlo važna tema, vrlo osjetljivo pitanje e, kojim se također bavimo i o čemu ćemo također razmisliti kada se radi o tome što ćemo početi razviti u okviru međunarodnog upravljanja oceanima. Što se tiče ona dva za riječ vezano uz to što se zove malim ribolovom, small scale fisheries na engleskom, to je tema koja je svakako vrlo važna u ovom kontekstu. Ne samo kada se govori o Europi, već isto tako kao što ste rekli kada govorimo o međunarodnom kontekstu. I jedna od tema koje smo mi predvidjeli je primjerice da procijenimo dakle, da ono što je važno za dobro odvijanje e, dugoročnog upravljanja i održivog upravljanja pomorskim resursima, da se tu uzme u obzir i priobalna ribolovna aktivnost, a to uključuje mali ribolov u Europi kako i u državnom razvoju. Što se tiče onog pitanja koji se tiče primjedbe zakonodavstva iz Nature 2000, tu se zapravo više radi o tome da trebate izravno sa kolegama iz glavne uprave za okoliš spaviti o tome. Zato što, kada govorimo o međunarodnom upravljanju oceanima, mi kako ne gledamo na primjedbu europskog zakonodavstva e, kao na nešto interno, već gledamo na to kako možemo doprinijeti razvoju ili ojačanju regulatornog međunarodnog okvira e, ili i ovog nereguliranog okvira koji će dovesti do boljeg upravljanja morskim resursima, a to se čin, tiče i naravno iskorištavanju zaštićenih ribih vrsta u kojem god obliku. Zatim isto tako važnost ribolova kao teme u svem ovome. Tu samo želim reći da već sada prikupljamo odgovore od zainteresiranih strana u okviru konzultacije. Još za sad ne znam jesmo li zaprimili važne, važnije doprinose um, od ribolovnog sektora, ali svakako bi mi bilo drago kada bi ih zaprimili jer bi to obogatilo razmišljanje koje mi imamo što se ovog tiče. Evo to je ono što vam trenutno mogu reći gospodine predsjedavajući o ovome. I mi smo svakako u potpunosti na vašem raspolaganju, e, a kada se radi o tome da i kasnije još detaljnije raspravljamo o ovoj temi. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Dragi kolege, dopustite sada da pređemo na točku broj 8. Mi smo tu određene pomene u dnevnom redu. Radi se o e, podacima o okviru Unije za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva. Taj, to izvješće na vlastnu inicijativu je dodijeljeno FDD-u, gospodin Marko Afronte je imenovan izvjestiteljem i danas ćemo vidjeti prezentaciju komisije što se ovog tiče, zatim ćemo imati razminu gledišta. I bez daljeg odgađanja ću predati riječ predsjedniku komisije što se ovog tiče za ovaj dosje. A, Izabelo, oprostite, nisam vas vidjela. Da, vi ste se premjestili, otišli ste malo više iza. Da, e, radi mojih prozirnica. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku da vam iznesem ovu prvu prezentaciju. Htjela bih se usredotočiti samo na nekoliko točaka danas, e, dakako da se ovdje radi o dosta tehničkoj temi a pokušat ću to iznijeti što jednostavnije i što zanimljivo moguće. Kao što znate, uredbu uredba o prikupljanju podataka predviđa za zajedničku ribarstvenu politiku da se prikupljaju znanstveni podaci na harmoniziran način, e, a njih se sve više i više koristi kako bismo e, ne samo procijenili riblje stokove, već i kako bismo imali mnoštvo drugih informacija vezano uz eh, ribolovni sektor i akvakulturu u Europi. Dakle, to je jedan osnovni instrument koji je izuzetno koristan, koji je dosta tehnički, tehničke prirode, ali koji je važan. Kao, kao prvo bih vam htjela reći koji su bili glavni parametri koji su nas vodili u pripremi ovog prijedloga preinake. Vrlo jednostavno. Imali smo kao prvo preinaku eh, okvirne uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici gdje imamo cijeli jedan članak koji se tiče cilju, cilja prikupljanja podataka. Dakle, jedan od ciljeva same reforme zajedničke ribarstvene politike je bilo to da uskladimo naše parametre, to je dakle sasvim dio temeljne uredbe. Da, dakle, uskladimo uredbu o prikupljanju podataka toj temeljnoj uredbi. Zatim drugi parametar je taj da imamo jednu drugu uredbu koja je proizašla iz reforme, to je um, uredba o Europskom pomorskom i ribarskom fondu i tu se uključilo ne samo financiranje od strane Europske unije uh, sa odgovarajućim iznosima, već smo isto tako tu odredili i načine na koji države članice provodbe programe za prikupljanje podataka. Dakle, e, imamo jedan program po državi članici i imamo isto tako i financijsko programiranje. I zbog toga moramo uskladiti e, tu uredbu o prikupljanju podataka sa ovim. Zatim isto tako, jedan zadnji parametar, vrlo važan, e, mi smo isto tako u našim razmišljanjima vidjeli da je to sustav koji radi, koji je e, diljem niza godina dopustio znanstvenicima i onima koji izrađuju politike e, pristup potrebnim informacijama. To je bilo potrebno za izradu zajedničke ribarstvene politike i e, isto tako su dobili neke informacije o tome koji način prikupanja podataka najbolje rade. Dakle, nismo tu morali nešto izmisliti, morali smo samo se nadograditi na ono što je dosad već uspješno radilo. Zbog toga imamo određene elemente za koje smatramo da ih nije potrebno promijeniti. Kao prvo, što se tiče e, same arhitekture, načina kako se e, ta okvirna uredba o prikupljenju podataka provodbi, želimo nadopuniti uredbu pomoću višegodišnjeg programa prikupljena podataka na razini Europske unije, koji se zatim provodi kroz nacionalne programe i uskoro isto tako i kroz akcijske planove država članica. Sve to komisija postupno usvaja. Zatim isto tako što se tiče načina na koje e, funkcionira obrada podataka, jednom kada su prikupljeni, to već isto tako imamo dobro ustanovljeno. Države članice moraju uspostaviti baze podataka koje rade, koje su sigurane. One su zadužene za procesuiranje podataka kada to traže korisnici i isto tako su odgovorne za kontrolu kakvoće prema standardima koje smo odredili na međunarodnoj razini. Sve to osiguravaju dakle države članice, one imaju tu odgovornost koja je jasno izrečena, koja je na njima. To već postoji, to je dobro radilo do sada. Zatim još jedan važan element je nešto što mi zovemo um, uredba o prikupljanju podataka, to je dakle uredba koja određuje prikupljanje određenih podataka od strane država članica, ali tu je isto tako utemeljeno jedno, osnovno načelo, a to je da se svaki podaci koji se prikupljaju u okviru zajedničke ribarstvene politike, dakle pod tom uredbom, ali i pod drugim uredbama, da njih treba ustupiti krajnjim korisnicima u svrhu znanstvenog istraživanja stanja ribolova. To je nešto što radimo do sada što je dobro radilo, mi ćemo zadržati to načelo i čak ćemo vidjeti u kojoj mjeri možemo i poboljšati to načelo. Zatim, e, kao zadnje, uloga STCF-a, e e, to je tijelo koje igra važnu ulogu u, pom, u tome da pomaže komisiji pri monitoringu država članica, pri izradi njihovih također višegodišnjih planova to je nešto što smo zadržali, to je vrlo dobro radilo i mi namjeravamo nastaviti s time kako bismo na najbolji način mogli iskoristiti mišljenja tog nezavisnog znanstvenog tijela. Zatim što se tiče glavnih izmjena. Imamo tu četiri područja, četiri stvari na temelju kojih smo pokušali poboljšati tu uredbu. Kao prvo radi se o tome da prilagodimo tu uredbu potrebama koje proizlaze iz nove zajedničke basne politike. Kao prvo, zakonodavci trebaju definirati glavni sadržaj višegodišnjih plana za prikupljanje podataka na zemlji Europske unije, treba tu odrediti koji su to podaci koji će države članice morati prikupljati. Zakonodavci dakle imaju tu mogućnost precizirati sve ono što do sad nije bilo još u potpunosti jasno, da ćemo dakle nastaviti prikupljati biološke podatke i dalje ćemo e, prikupljati socioekonomske podatke, ali ćemo se pobrinuti i za to da ti podaci dopuštaju da bolje procijenimo učinak ribolova na ekosustave. Također ćemo s time moći e, jednom kada za to budemo imali potrebe i kada budemo imali kapacitete s time moći e, procijeniti učinke obveze iskrcavanja. Zatim ćemo isto tako moći s time procijeniti učinak akvakulture na okoliš, kada je to moguće, to nije uvijek moguće, barem ne za sad. I na posljedku poboljšat ćemo naš način prikupljanja socioekonomskih e, podataka kako bismo tu mogli ugraditi i one mjere koje se tiče zajedničke ribarstvene politike kako bismo mogli dobro uskladiti e, te okolišne i sociogospodarske učinke koje imamo na području ribolova. Zatim drugi element koji se tiče prilagodbe, Pojačat ćemo regionalnu suradnju između država članica kada se radi o pojedinim pomorskim područjima. E, naravno, to se tiče i onog pristupa regionalizaciji i zajedničke ribarstvene politike. Do sada smo imali sastanke za regionalnu koordinaciju između država članica. To je jedna od priča uspješnica trenutnog važećeg sustava, budući da smo vidjeli značajan napredak u razmjeni e, između znanstvenika i prikupljivača podataka u nekoliko godina i stoga pokušavamo u okviru jednog e, europske, regulative e, to tu regionalnu koordinaciju sada obličiti. Imaćemo jednu skupinu za to koja će dobiti minimalan broj zadaća ali će moći ići dalje od toga i moći će uspostaviti regionalne planove prikupljenih podataka s kojima bismo još imali više prednosti zato što će oni prikazati stvarnost kako izgleda dakle regionalna suradnja jer se te suradnje trenutno jako razlikuju između pojedinih pomorskih područja i to će dakle dati nam tu sliku na tim razlikama. Zatim Isto tako e, moći ćemo konsultirati tu skupinu e, kada komisija priprema višegodišnji plan prikupanja podataka, a isto tako će se države članice moći sami konsultirati u okviru tih e, konzultacijskih skupina kada izrađuju svoje akcijske planove. I to je zapravo glavni cilj te tih skupina za koordinaciju. Zatim, treća stvar koju mislimo izmijeniti u mm, ovom uredbom želimo se pobrinuti da prikupljeni podaci se mogu bolje i češće koristiti. Znanstvenici ih već sada dosta koriste, e, dakle one koje tražimo, od kojih tražimo znanstvena mišljenja za ribolov, a moguće i na nešto pomalo drugačiji način odrediti metode upravljanja u državama članicama, poboljšati dakle međupoveznosti između pojedinih sustava kako bi ti podaci vezani za ribolov Dakle, tu se radi prije svega o ribolovu, ali i o akvakulturi i budući da su to i biološki i socioekonomski podaci, kako bi oni mogli biti stavljeni na raspolaganje većem broju korisnika. Naravno, pobrinut ćemo se da tamo gdje bi moglo biti osobnih podataka, a to će biti slučaj samo u iznimnim slučajevima, budući da se već radi o agregiranim podacima, da tu imamo sve potrebne prepostavke za zaštitu osobnih podataka. Naravno, sa ciljem da živimo u budućnosti u kojoj će se podaci koji se prikupljaju na nacionalnoj razini i na regionalnoj razini, zato što će i regionalne skupine također agregirati svoje podatke ili pak na europskoj razini, budući da komisija također prima podatke za država članica, kako bismo dakle imali jednu vrstu interoperabilnosti među svim tim podacima. Na taj način će ti podaci biti pristupačniji većem broju ljudi, ali isto tako i način na koji možemo jako smanjiti administrativni trošak koji, koji trenutno snose nacionalna tijela koje trenutno odgovaraju slučaj po slučaj na znanstvene upite e, sa često manualnom manipulacijom tih podataka, dakle sa osobnom manipulacijom podataka sa vrlo visokim administrativnim troškom povezanom s tim. Zatim isto tako zadnji element kojeg predlažemo u ovoj prilagodbi to je pojednostavljenje. E, to je nešto što je zajedničko svim prijedlozima koje iznosi komisija, e, a i u ovom području je moguće pojednostaviti zadaću koju vrše države članice na izuzetno pragmatičan način. Započet ćemo sa jednom europskom uredbom gdje imamo odredbe koje su kad kad vrlo detaljne o tome kako se podaci prikupljaju E, po našem mišljenju je to nešto što proizlazi iz samih znanstvenih e, istraživanja i samih statistika. Možemo pojednostaviti europsko zakonodavstvo tako da dakle više radimo na, na tome, ali, ali ćemo odrediti postupke pomoću kojih će države članice birati svoje metode i sve to dakle pomoću regionalne suradnje i izradi um, radnih um, planova koje komisija mora odobriti. Ponavljam. Još jedna stvar koju smo pojednostavili mi smo otkrili naime mnogo ponavljanja, mnoge slučajeve udvostručenja između različitih e, zakonodavstava Europske unije. Prije svega imamo uredbu o kontroli ribolova i uredbu o statističkim podacima i tu smo odredili na vrlo jednostavno načelo. Ova uredba će prikupljati podatke samo onda kada te podatke ne prikupljaju druge europske uredbe. To će biti velik posao za komisiju kada će izraživati višegodišnji plan prikupljena podataka. I treba znati isto tako da zatim treba i sve te druge podatke moći koristiti, da ih se treba moći prenijeti ako to bude potrebno. Dakle, u načelu ćemo sada krenuti jedan postupak čišćenja u pojedinim laboratorijama, mijenit ćemo definicije prikupljena podataka i zamolit ćemo od članice da prikupljaju doista ono što se i koristi. Postoje neki slučajevi gdje se podaci prikupljaju, ali ih znanstvenici ne koriste. Zatim isto tako pokušat ćemo racionalizirati um, našu razinu odlučivanja. Mi smatramo da višegodišnji plan za prikupljanje podataka treba odrediti koji su to podaci koje trebaju prikupljati države članice i to je jedna velika prednost zajedničke ribarstvene politike. Dakle, tu se radi o harmonizaciji, o različitim vrstama statističkih prikupljanja koje mi ne želimo izgubiti, a koji su izgrađeni kroz vrijeme. A zatim kada se radi o tome kako će se prikupiti podaci, tu idemo, tu se vodimo načelom od ozgo prema gore, dakle regionalna tijela će e, predati prijedloge dalje, ti prijedlozi će prisjeći do komisije koju će, koje će zatim komisija usvojiti ili ne na temelju mišljenja STCF-a. Trenutno imamo tu jednu mješavinu sustava, to je dovelo do velike složenosti i do poteškoća pri provedbi i stoga pokušavamo i to racionalizirati. Eto, sada sam završila što se tiče predstavljanja sadržaja prijedloga, samo da govorim nešto i o obliku tog prijedloga, to je malo možda neobično. Mi smo smatrali da je dobro uvesti radi transparentnosti različito označavanje kako bismo veću transparentnost dakle, u zakonodavnom postupku, ali isto tako veću transparentnost s rezultatima. Jer smo iste potrebe da uskladimo te uredbe među sobom e, uveli dosta promjena koji su više formalnog oblika, a ne sadržajnog oblika. Jedna uobičajena promjena i preinaka uredbe dovela bi do toga da bismo na kraju imali dakle, dva teksta, novi tekst i stari tekst, a to ne bi bilo lako za čitanje i za upravljanje i stoga sad to sada imamo tekst koji sadrži dijelove koje su naznačene sivom bojom ili koje su prekrižene, a svaki taj dio odgovara e, ili tome da su ti dijelovi novi ili da su samo prilagođeni e, u sklopu dakle, onoga što već postoji u trenutnoj uredbi. Samo jedna riječ, imamo jedan datum koji je za nas izuzetno važan, to je e, datum kada ističe trenutni višegodišnji plan. Taj plan ističe krajem iduće godine, što znači da države članice imaju rok koje određuje uredba od 31 listopada 2016. godine kako bi krenuli u provedbu svojih radnih planova. A možete se misliti da uzavši u obzir veliki broj e, molbi i vezano uz ovu regionalnu suradnju, e, da bi bilo prihvatljivo kada bi zakonodavci u prvom dijelu sljedeće godine već usvojili ovaj novi komad zakonodavstva. Čak e, bih mogla reći da imamo jedan ideal. Dakle, prva polovica prve polovice 2016. godine. Ali dobro, to je evo nešto što vam dajem na razmišljanje. Uzevši u obzir da svakako želimo izbjeći da imamo pravno gledano rupu kako bi države članice mogle odmah od 2017. godine znati koje podatke trebaju prikupljati. Marko. Grazie, grazie. Zahvaljujem predsjedniče, e, evo zahvaljujem i komisiji na ovom predstavljanju prijedloga. Bilo je vrlo jasno, bilo je vrlo potpuno i e, iz kojeg smo mogli shvatiti da je riječ o jako tehničkom i složenom e, predmetu. Znači nije samo riječ e, o, tehničkoj temi, nego i o instrumentu koji je jako kompleksan, je riječ je o zamjeni starih propisa novima. I ovo je prvi taj prijedlog e, koji vidite u različitim bojama, znači na koso i tako dalje. Uglavnom, kao što vidite, neće biti lako pratiti sve te promjene. Dokumenti koji e, popraćuju ovaj fail su zaista debeli. Ja sam eto započeo proučavati svu tu dokumentaciju i danas ću vam samo dati prve dojmove. I ja sam jako zainteresiran čuti koji će biti doprinos drugih kolega i što oni misle o tom eh, fajlu, o, tom, o toj temi, da vidimo u kojem smjeru da krenemo. Evo, ja vam mogu reći općenito da je taj prijedlog komisije na onako na prvi pogled je razuman, ima jasne ciljeve eh, i smatramo da se oko mnogih eh, točki možemo složiti u ovom trenutku mi se čini da idemo u ispravnom smjeru, ali eto htio bih još e, čuti ne samo mišljenje drugih kolega, nego također i e, u idućih par dana počinjem čitav niz susreta sa krajnjim korisnicima podataka, jer oni su ti koji moraju moći reći na koji način e, su koristili do sad podatke i na koji način bi oni htjeli da taj sustav funkcionira. Evo samo neke točke koje bih htio naglasiti. Dakle, postoji E, vrlo važna tendencija ka tome da se osigura raspoloživost podataka. Ja to želim podržati, ja to i dalje želim poticati zato što vrlo često e, napravimo jako važan posao, obavimo to prikupljanje podataka i onda dođe do, e, do, jednog, e, do jedne prijelomnice između toga prikupljenih podataka i da, podataka koji se daju na raspolaganje. Mi ćemo to pokušati ugraditi u prijedlog. Ovdje govorim nešto slično kampanji E, zapravo objavljivanja e, informacije o tome da podaci postoje i da su na raspolaganju korisnicima. Ja vam to kažem iz osobnog iskustva. Naprimjer, ja nisam znao da postoje e, banke podataka sa podacima o ribolovu koje krajnji korisnici mogu konzultirati. I zato smatramo da je jako bitno da taj podatak bude i ta informacija da bude tamo gdje treba biti. Svaki dan se suočavamo sa tim svim političkim odlukama odlukama koje se donose o raznoraznim temama i e, one se većinom temelje na e, podacima, na nekakvim znanstvenim izvještajima i tako dalje. Dakle, puno puta podaci su ti koji e, također upravljaju našim raspravama ovdje. Evo recimo kada govorimo o višegodišnjem planu za e, Baltik, e, također kada govorimo o brojima, uvijek se držimo tih određenih podataka koji su ranije prikupljeni. Važno je da ti podaci budu standardizirani ono što sam vidio iz iščitavanja izvješća e, je to da je to jedna od stvari koje su jako naglašene. E, podaci moraju biti standardizirani jer ako se to ne napravi doći će do ponavljanja, do neusklađenosti podataka zato što kriteriji e, za prikupljanje podataka nisu jednaki i neće nam omogućiti da podatke usporedimo na produktivan način. Također smatram da je bitna centralizacija podataka. Istina je da e, sa ZRP-om idemo ka regionalizaciji, e, to je definitivno nešto što je uzeto u obzir u ovom izvješću. E, govori se o državama članicama koje se povezuju na regionalnoj razini, ali ono što bi se meni svidjelo vidjeti u ovom izvješću je zapravo još veća hrabrost kada govorimo o mogućnostima koje se pružaju i o mogućnostima upravljanja tim podacima na razini baze podataka. Dakle, e, htio bih da budemo ambiciozni po pitanju Europskog centra odakle će se upravljati svim podacima. To može biti jedna od mogućnosti, ali u odluzi Europske komisije to ne postoji i oni e, žele zapravo e, imati što je više moguće objedinjavanje podataka na regionalnoj razini. Dakle, e, ja smatram da bi države članice htjele nešto više od toga. Ako bi postojala e, e, baza podataka jedinstvena na europskoj razini, to bi sigurno imalo velike prednosti po pitanju raspoloživosti podataka. Oni bi bili tamo na jednom mjestu i bili bi raspoloživi svima. Također bi bilo pozitivno i po pitanju standardizacije. Svatko bi mogao ući u tu database i mogao bi znači, izvući podatke koji su prikupljeni prema istim standardama. Dakle, to bi trebao biti zajednički spremnik koji bi svima bio od koristi. Ima još e, mnogo pozitivnih točaka osim onih koje sam već naveo. Na primjer, činjenica da ti novi podaci koji će biti prikupljeni, da će biti e, znači e, upućeni ne samo za ribarstvo samo po sebi, nego također i za utjecaj ribarstva na staništa i na ekosustave. To je šira vizija i to je ono što mi pokušavamo postići ovom našom ribarstvenom politikom. Znači govorimo i o pristupu i o zaštiti ekosustava, ne samo ribarstvu. Evo, e, dakle nisam siguran da sam e, vidio da se govori o nekim drugim zaštićenim vrstama, o morskim e, kornjačama, o morskim pticama, o kitovima. Ti podaci ako će se prikupljati kao standardizirani podaci u nekom trenutku oni, to se može raditi možda ne na godišnjim razinama nego na razini europskog teritorija svih uključenih država i to ovisno o inicijativama koje će to zahtijevati. E, unutar te baze podataka bi trebalo unijeti podatke o obvezi iskrcavanja, jer jedan od ciljeva obveze iskrcavanja je imati više podataka o onome e, što je upecano, ulovljeno, a ne završava na tržištu, znači ne završava u komercijalnoj djelatnosti. Dakle, mi moramo znati e, što sve vadimo iz mora i koliko je toga. I ti podaci se moraju prikupiti, to je već u, direkti, u uredbi o obvezi E, iskrcavanja i to bi također trebalo ući u tu jedinstvenu bazu podataka. U tom izvješću se govore i o pouzdanim podacima, podacima koji će se moći odmah iskoristiti u istraživanjima. E, ja tu imam nekih pitanja pogotovo oko onih točaka u kojima se govori o tome da e, je Europska komisija ta koja će nam govoriti koje podatke moramo prikupiti, ali će se ostaviti sloboda državama članicama, iako su oni koordinirani i na regionalnoj razini, da oni uspostavljaju metode, da oni znači dogovaraju i definiraju metodologiju prikupljanja podataka. Dakle, ja mislim da to baš nije e, pozitivno, zato što možda za različite projekte i različite institute prikupljamo iste podatke, istu vrstu podataka, ali se ponekad te iste podatke ne može koristiti na e, različite načine. I sada e, možda bismo kriterije trebali ujednačiti, a odabir e, vrste korištenja podataka mogu ostati na regionalnoj razini. Dakle, mora biti ujednačen kriterij za prikupljanje podataka jer na taj način ćemo osigurati da ti podaci budu međusobno usporedivi usporedivi. E, također i neke druge točke e, mi se čine pozitivnima. E, htio bih se vratiti također i na ono što sam spomenula na početku, a to je da se mislim sastati sa krajnjim korisnicima, da ih pitam što je dosta dobro funkcioniralo i što bi oni htjeli poboljšati kako bi produktivnost bila veća. E, budući da ti podaci njihovo prikupljanje iziskuje određeni napor i financijska sredstva onda moraju biti najviše moguće produktivni i zato ću pričekati mišljenja kolega Merci Marko. E, Hvala ti Marko. Richard tako riječ, on je u sjeni. Prvo bih se htio zahvaliti komisiji na ovoj vrlo jasnoj prezentaciji. Mislim da je to kompenzacija bila za sve komplikacije koje su bile zbog, nastale zbog same preinake ovih, ovih uredbi. E, predsjedniče, mi smo jučer već vidjeli koliko su bitni podaci kad trebamo donijeti svoje odluke. To je ta prava osnova od vitalne važnosti. I onda pogotovo kad imamo recimo nekakav sukob ili razlika u mišljenju, mislim da smo to na prethodnim našim panelima baš jučer vidjeli koliko je bitno da raspolažemo podacima i zato sve što to može popraviti je apsolutno dobrodošlo. E sad, drago mi je isto tako da komisija predlaže racionalizaciju i standardizaciju naših metoda a istodobno žele i proširiti bazu podataka i prikupljanje podataka kako bi dobili više toga o recimo svim našim sustavima i o samom ribarstvu, o vrstama, svemu. Međutim, bojim se da će se kao i obično e, vrak skrivati u detalju kad dođemo do izvedbe. Slažem, drago mi je da se i vi slažete sa mnom. Načelem podjele podataka su isto tako po mom mišljenju posebno važni. Mislim da su regionalne skupine za koordinaciju vrlo bitne ili da bi barem one mogle privoliti zemlje članice da e, doduše odvojeno prikupljaju podatke ali dakle u dijelovima istog mora primjerice ali da kad to rade svaka svoje da onda puno bolje koordiniraju svaka svoj zajedni posao kako ne bi duplicirali napore i dvostruko prikupljali iste podatke. A još nešto što izaziva dilemu kako bi mi u nekim situacijama ne možemo uopće izbjeći dupliciranje, to je jasno, iako se trudim. Nadalje, ja sam inače veliki veliki prijatelj e, veće transparentnosti. i Mislim pogotovo da je to bitno za naše krajnje korisnike. I sad mislim da bi što je više moguće podataka, ako ne i svi koje mi prikupimo i koji se prikupe općenito, trebali biti stavljeni na raspolaganje vladama, znanstvenicima, NGO-ovima, svakom parlamentarcima, dakle svakom da je to stvar načela i nema razloga zašto to ne bismo, dakle da svi koji su zainteresirani i koji to žele mogu imati pristup tim prikupljenim podacima i da to, dakle, te pitanja ribarstva ne budu samo pitanja o kojima se raspravlja na našem odboru u parlamentu, nego da to ide malo šire. Hvala. Evo samo kratko, hvala vam na ovoj informaciji. Vjerujem da se svi slažemo oko e, važnosti podataka općenito, ne samo prikupljanje, koliko i nakon toga upravljanje i korištenje tih podataka. Ja mislim da e, upravo moramo raditi na tome da ti podaci budu usklađeni, da budu iskoristivi, da budu ažurirani i da vidimo način na koji ćemo te podatke učiniti dostupnima. Evo imam samo dva kratka pitanja. Dakle, vrlo nam je jasno da je potreba za informacijama nešto što se mora e, prilagoditi statističkim, konkretnim načelima. Sada, pitanje je jesu li one standardizirani ili ne. A drugo, e, prikupljanje podataka kako je predstavljeno, ono bi trebalo olakšati taj administrativni teret. I treće, e, pitanje je hoće li ta prikupljanje podataka i ta cijela uredba biti dovoljno fleksibilna s obzirom da e, dolazi do segmentiranja, e, do rasjepkanosti određenih flota i njihovih podataka što bi moglo dovesti do problema. Clara Aguilera. Hvala lijepa, Aguilera. Gracias, presidente. Zahvaljujem predsjedniče. Evo, samo kratko. Ja bih htjela reći da je riječ o tehničkom i složenom izvješću i da e, trebamo produbiti znanja o toj tematici. Htjela bih reći dvije stvari. E, prvo pitanje na koje se želimo osvrnuti je to e, da se novi ZRP na mnogo mjesta upućuje na upravo prikupljanje podataka. Dakle, mislim da se oko toga svi slažemo, ali moramo utvrditi e, na koji, da, ta to prikupljanje podataka e, također i urodi plodom u smislu raspoloživosti i transparentnosti krajnjim korisnicima. Evo kao što su moji kolege prije mene rekli, moramo se pobrinuti za raspoloživost tih podataka. I ti podaci moraju biti korisni, moraju biti iskorišteni E, ne samo zato što pokrivaju neke aspekte e, i e, znanstvene aspekte, nego također i zbog mnogih drugih pitanja. Druga stvar koja me brine je ta što u cijelom tom projektu za koji insistiram moramo još e, detaljnije proučiti. Dakle, da smatram da ima previše birokracije. Dobro je pojednostavljenje. E, ako možemo postići bolju i veće prikupljanje podataka, e, meni to povlači za sobom i veću birokraciju. dakle, trebali bismo uspjeti prikupljati podatke, a da to ne povuče za sobom e, veće birokratske poslove, nego upravo suprotno pojednostavljenje. Dakle, imam jedno konkretno pitanje. E, hoće li se to e, odnositi i na one flote koje do sad nisu bile uključene u tom okviru za prikupljanje podataka? Dakle, odnosili se to i na te flote koje do sad nisu bile pokrivene postojećim okvirom, meni se mm, to kao mogućnost čini jako zanimljivim. Dakle, možda bismo e, moći proširiti tu bazu podataka s podacima o utjecaju na ekosustave, s podacima e, kontinental, e, kontinentalnih staništa, ali i morske akvakulture i je, činjenica je da će te promjene utjecati na čitavu flotu. E, oni koji do sada nisu obuhvaćeni okvirom za prikupljanje e, podataka smatram da je bitno da taj dio pokušamo urediti i poboljšati ali istovremeno i pojednostaviti dobiva riječ. Hvala lijepo, već je uglavnom sve najvažnije kazano. Ja imam samo kratko pitanje. Prije nekoliko tjedana smo ovdje u, imali na jednom javnom savjetovanju više znanstvenika koji su svi, koliko god ih je bilo, jednoglasno rekli kako ima, postoji dovoljno prikupljenih podataka, ali oni jednostavno nemaju dovoljno radne snage, dovoljno kade, da tako kažemo, da bi obradili te podatke. Sad moje pitanje komisiji, kako vi na to gledate? Smatrate li da je komisije, da su znanstvenici u pravu i da postoji dovoljno podataka, ali ih nema ko obraditi? A ako i vi to mislite, ako su znanstvenici stvarno stvarno pravo, onda bi trebali razmisliti kako bi postojeće podatke mogli na pravi način evaluirati, obraditi i koristiti i ljudima dostaviti, a ne moram se onda odmah baviti i ne bi morali se sad bacati na prikupljanje novih podataka, to bi bila greška, pogotovo ako i znanstvenici kažu imamo dovoljno podataka, ali ne dovoljno ljudstva da ih na adekvatan način procijenimo euh, Hvala ti, Želi li predstavnica Europske komisije Izabel nešto reći? Imate li nekih komentara za sada? Euh, Možda vezano uz dva pitanja. Jednostavno želim zahvaliti svim komentarima, oni su ohrabrujući, a istodobno eh, nam zadaju zadatak da dobro objasnimo sve to i mi smo svakako svima na raspolaganju kako bismo to i postigli. Mislim da se neko osvrnuo na to kako ćemo doista uspjeti pojednostaviti ove odredbe. E, bilo bi mi drago da imam priliku vam još detaljnije objasniti kako, ali mogu sam reći da zahvaljujući podršci zastupnika Europskog parlamenta pri izradi Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo će prikupljanje podataka na razini Europske unije dobiti, ako se ne varam, 40% financiranje iz javnih sredstava, dakle nacionalna sredstva plus europski kombinirani fondovi. Ne samo 40%, već i povećanje kofinanciranja od strane Europske unije sa 50% na 80%. Mislim da je to dakle nešto što je izuzetno važno i što e, dobro ide sa tom blagom promjenom područja primjena, područja primjena koje smo malo proširili, zatim isto tako e, imamo i mjere za provedbu za države članice, imamo i obećanje državnim članicama da ćemo ih u tome popratiti. Europska unija će s jedne strane pojednostaviti taj postupak, ali će s druge strane biti zahtjevnija vezano uz kakvoću samih podataka. To je dakle nešto da objasnim više ovo pitanje pojednostavljenja i smanjenja administrativnih e, trošaka. Pitanje gospođe Rodust, e, ona je zapravo ukazala na nešto što je trenutno vrlo važno u ovom stadiju. Mi dobijamo sirove podatke iz ovog okvira za prikupljanje podataka. Naravno ti podaci moraju biti dobre kvalitete, ali zatim ih moramo analizirati, moramo ih koristiti. A to je ono što zovemo e, znanstvenim aspektom toga, dakle e, ICES ili neke druge, ili neka druga tijela, primjerice komisija za sredozemlje, zemlje, oni su nam za to potrebne, potrebne su nam i ljudski resursi koji su dovoljni. E, također je bitno da države članice imaju dobre znanstvene izvore te isto tako bitno da izrade i dobre matematičke i informatičke modele kako bi se ti podaci mogli na taj način procesuirati. Kako bi, na primjer, nam prikazali e, razvoj stokova i da je to vezano i uz znanstvene modele, da i dalje napredujemo što se tih modela i to je isto tako izuzetno bitno. Samo što to nije cilj ovog okvira za prikupljanje podataka, no istodobno znajte da sve ove rasprave u, kojima vi, vi sudjelujete nas trebaju dovesti upravo do te faze da prikupimo, da poboljšamo to prikupljanje znanstvenih podataka o ribolovu, to je što se nas tiče izuzetno važno i počet ćemo na tome raditi. Hvala ti lijepa Izabel. Marko, nekoliko riječi za zaključak? Mislim da već imaš dosta elementa za rad. E, Evo ja sam sada pri, e, čuo sve ove sugestije, također e, evo samo ću brzo odgovoriti na neka pitanja. E, dakle, to nisam rekao prije, a sad ću to reći. Jasno nam je da postoje ti rokovi, znači u 2017. u 2016. godini želimo poštivati te rokove i upravo zato ovaj angažman, moj angažman ide u smjeru toga da imamo prvi nacrt već u prosincu, da možemo raspravljati na sastanku odbora u prosincu i da možemo već e, tada ići na glasovanje što je prije moguće. Zato bih htio da imamo u e, siječnju već sastanak odbora za ribarstvo, ali znam da to nije na programu, ali možda ćemo moći na drugačiji način to urediti. Hvala ti lijepa Marko. Dakle, razmjena gledešta 12. ili 13. E, listopada, predstavljanje izvješća 9. ili 10. studenog. Zatim rok za podnošenje amandmana 19. studeni, glasovanje u siječnju 2016. godine u odboru, a glasovanje u plenarnoj sjednici u ožujku 2016. godine. Naravno to će sve biti prilagođeno e, napretku. Sada smo pristigli na kraj našeg sastanka, imali nešto podrazno, ne, priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora. Preporuke koordinatora smo podijelili u izmijenjenom obliku, imate li nekih komentara vezano uz to? Ne, hvala vam. Onda su te preporuke usvojene. Zakazat ćemo sljedeći sastanak našeg odbora u ponedjeljak 12. listopada 2015. godine od 15 do 18.30 i 13. listopada, dakle prije podne i popodne. Zahvaljujem svima, zahvaljujem e, dvorskim poslužiteljima, zahvaljujem i usmenim prevoditeljima na njihovom strpljenju. Hvala.